Joao iz Digimarea, ali mora otići u 11 sati, to sam vam malo prije rekao. Dakle, molim vas, zauzmite mjesta. Dakle, točka osma o proračunu, o tome ćemo danas popodne raspraviti, u 15.30, no točka 11. i 12 će, o njima ćemo raspravljati u prijepodnevnom dijelu nakon točke sedme. Popodne, nažalost, neću moći nazočiti sastanku, tako da će me zamijeniti ne instrom. Ukoliko nema pregovora, predlažem da se usvoji dnevni red. Trebate znati da će sutra doći do zamjene u 9 sati, dakle, samo prva i druga točka će zamijeniti redoslijed, ali to nije ništa velebitno tako da ćemo imati izvješće o zima u tijeku, a onda najprije, a onda ćemo preći na izvršne i delegirane akte i prijedlog e, i prijedloge. Dobar dan, Klara. Dakle, ako nemate nikakvih prigovora, usvajamo dnevni red. Imate li ikakvih primjedbi? Gled zapisnika 1. 22. 3. i 18. 19. Ako ne, onda ih smatramo usvojenih, usvojenim. Imate li svi svoje glasačke karte? Ako ih imate, onda možemo početi s glasanjem, pa ćemo onda preći na razmjenu gledišta sa žaom. Dakle, u ovom dijelu o glasanju radi se o glasanju... Da, to je moje mišljenje u pitanju. Odlično. Dakle, predlažem vam da usvojite moje mišljenje. Tu imamo tri amandmana. Amandman drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Udna izjava 14. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na samo mišljenje. Otvoram glasanje. Usvaja se. Najpša hvala, dragi kolege. Prelazimo sada dakle na razmijen gledališta sa Joaom koji je ovdje uz mene. Najprije gospodine direktore želim vam zahvaliti što ste došli, što ste se odazvali i odmah vam predajem riječ. Tim prije što morate otići točno u 11 sati. Dakle, izvoli imaš riječ. Hvala ti, Alane. Dragi uvaženi članovi odbora za ribarstvo Europskog parlamenta, Krenuo bih s time što bih vam zahvalio na ovoj prilici da vam predstavim i da raspravim s vama o rezultatima pregovora o operativnim programima za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, EFPR. E Kao što znate, taj fond je najmanji fond od svih e, strukturnih ulagačkih fondova, predstavlja 1,3% svih fondova ali to je fond od ključne važnosti kako bismo podupili e, uspješno stvaranje ciljeva i zajedničke ribolovne politike. Usvojili smo sve operativne programe država članica i to već u prosincu 2015. godine. A sada upravna tijela državama članicama poduzimaju sljedeće korake kako bi se ti operativni programi proveli. Tu se radovalo o hitnom pitanju, uzevši u obzir da je došlo do odgoda tijekom, eh, to prije usvajanja Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i isto tako smo zakasnilo usvojili i operativne programe. U Europskoj komisiji želimo izbjeći da se ponovi situacija do koje je došlo sa Europskim ribolovnim fondom, sa prethodnikom eh, MFF-a, za koji smo do prosinca prošle godine imali takvu situaciju da 9% svih fondova nisu preuzeti na nacionalnu razinu, a barem 6% Europskog ribolovnog fonda nije iskorišteno, što znači da 600 milijuna eura iz Europskog ribolovnog fonda se nisu mogli iskoristiti. Ipak nadam se da će konačni iznos u FF-u biti manji od tih 600 milijuna eura. Tijekom mog današnjeg izlaganja prije svega ću se usredotočiti na agregiranu razinu. Naravno, možemo ući kasnije više u detalje. Krenut ću s time da vam prikažem što je slika koja je na neki način ishodište MFF-a, koju sliku imamo sada, nakon što su ispregovarani operativni programi. Kao što znate, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo eh, je pod zajedničkim upravljanjem i eh, od eh, upravljanjem sa strane Europske komisije. Zajedničko upravljanje tiče se 7,5 milijardi eura. A što se tiče prioriteta eh, MFF-a za taj dio koji se tiče zajedničkog upravljanja situacija je sljedeća. Nadam se da možete pročitati informacije u mojoj prezentaciji na ovim prozirnicima, ali u svakom slučaju dobit ćete kasnije i papirnate verzije. Dakle, što se tiče eh, UP1, eh, tu se radi o ribolovu, 26 posto svih fondova tiču se tog prioriteta. Što se tiče akvakulture, to je prioritet broj 2, iznos je 21%. Prioritet Europske unije broj 3, tu se radi o kontroli i prikupljanju podataka. Taj prioritet predstavlja 19,1% otprilike. Zatim UP4, tu se radi o zapošljavanju i o teritorijalnoj koheziji. E, ta prioritet predstavlja 9%. Prioritet Europske unije broj 5, tu se radi o marketingu i procesuiranju, taj dio predstavlja 76%. Prioritet Europske unije broj 6, tu se radi o integriranoj pomorskoj politici, predstavlja 1,2%, a tehnička pomoć predstavlja 5,1%. Dakle, prvo pitanje koje se postavlja je kako je to usporedbi sa prethodnim fondom, sa FF-om. Pa nije lako provesti na izavan način usporedbu, zato što primjerice podrška za kontrolu i prikupljanje podataka i primjerice za kompenzacije za najudeljenije regije nisu bile uključene u EFF kao što znate, a u Europskom ribolovnom fondu isto tako nije bilo nikakvih, e, nikakve dodjele sredstava za integriranu pomorsku politiku. Osim toga, mjere u FF-u unutar različitih prioriteta su bile drugačije. Prije svega one za ribolov i za procesuiranje. Dakle, nije moguće napraviti usporedbu jedan na svam jedan i to sve moramo uzeti sa zrnom soli. Ali ipak, evo, dopusti mi da pokušam izvesti neke zaključke iz usporedbe, što mislim da možemo napraviti prema trenutnoj situaciji u MFF-u. Kao prvo, postotak resursa koji su dodijeljeni prioritetu broj 1, a to je ribolov, dosta je e, sličan onome koji je dodijeljen pod FF-om, ali tu postoje neke razlike težina prioriteta koji se daje za slanje na otpis brodova za privremenu prestanak rada i za zamjenu e, motora je dosta niža jer predstavlja samo 25% onoga što smo imali u FF-u. Kao drugo, obveze dane akvakulturi su iznosile otprilike 14,3% financijskih sredstava unutar FF-a, a sada akvakultura predstavlja otprilike 21%. Dakle, imamo tu značajan porast koji skoro iznosi 50%. Kao treće, resursi koji e, se ustupaju u procesuiranju i, i marketingu su se smanjili sa 21% u FF-u na 76% sada u MF-u. postotak koji se odnosi na održiv razvoj ribolova također se snizio, iako ne jako, i to sa 11,5% u FF-u na 9% sada. Ali treba znati da su sveukupni iznosi u velikoj meri slični. I na posljedku dopustim da kažem da resursi koji su stupljeni e, kontroli i e, prikupljenju podataka su sada porasli za 55% pod MFF-om. Ta globalna raspodjela rashoda, pitamo se je li ona reprezentativna, je li ona slična i na razini različitih mora. Da, to je tako, ali samo do određene granice. Primjerice, ako uzmemo akvakulturu, akvakultura je svakako najvažniji prioritet za kontinentalne države, za Crno more i za Baltičko more. Ali to je mnogo manje nego primjerice kada to usporedimo sa Sredozemnim morem ili sa Atlantikom ili sa Sjevernim morem. Isto tako ribolov je najvažniji na Sredozemlju. Primjerice 76% svih projekata za otpis brodova održavaju se u Sredozemlju državama članicama Europske unije ali relativno e, je e, slaba važnost ribolova na Crnom moru i na Baltičkom moru. Kao treće, kontrola i prikupljanje podataka je najvažniji prioritet Unije na području Atlantika i Sjevernog mora, a velika je razlika po tom pitanju između država članica našim morima i usporedbi između naših mora, ali postoje neke sličnosti koje su zanimljive. Primjerice, nijedna od tri države članice koje koristi najintenzivnije ribolovne mjere ne koristi primjeni prestanak rada, zamjenu motora ili slanje na otpis brodova u značajnoj mjeri. A tri najintenzivnijih korisnika akvakulture su kontinentalne države članice, kao što sam već i naznačio za Europsku komisiju vrlo važno pitanje bilo to postoji li potreba da se sredstva iz MFF-a usredotoče na ograničen broj mjera sa ciljem dakle da se poveća što više učinkovitost i djelotvornost e, javnog, javnih poticanja. Ali rezultati naše analize koje smo proveli ukazuju na to da nije došlo do takve koncentracije, barem ne trenutno u ovom stadiju. Mi procjenjujemo da u prosjeku države članice misle iskoristiti 57% sveukupnih mjera, a 50% tih mjera tiču se na ribolov. Isto tako smo primijetili da postoji jasna pozitivna veza između e, veličine nacionalnih dodjela sredstava iz MFF-a i broja mjera koje će iskoristiti svaka država članica. Dakle, imate s jedne strane Španjolsku koja namjerava iskoristiti 47 mjera, uključujući 22 mjere od 23 mjera koji se tiču ribolova, a s druge strane Slovačka sa mnogom nižom razinom sredstava iz MFF-a misli iskoristiti samo šest mjera, a od toga nula mjera za ribolov. Niti jednu mjeru za ribolov. Ako pogledamo veličinu programa i broj mjera koji se namjeravaju iskoristiti, onda je moguće uvidjeti i određene razlike e, po pitanju e, razine koncentracije unutar državama članicama. Primjerice Francuska, Danska, Poljska, E, Latvija i Nizozemska su dosta koncentrirane što se tiče mjera koje koriste, a s druge strane Grčku, Jedinu Kraljevinu, e, Irsku, e, Finsku i Cipar, koji su dosta raspršeni. Ne mogu u ovom trenutku reći nešto više od toga, zato što se tu radi o jednoj vrlo ranoj fazi provedbe operativnih programa. Činjenica da se MFF prilagođava posebnim karakteristikama različitih mora je svakako pozitivna stvar, ali ja očekujem da tijekom programskog razdoblja će se operativni programi još i nadalje razviti, te očekujemo da će se razviti k tome da će se više koncentrirati dodijeljena sredstva. Dopustite mi sada da se malo pustim u detalje i da pogledam pet kategorija mjera koje su za nas eh, izuzetno važne Tih pet kategorija su mjere za flotu, kao drugo inovacije, kao treće podrška za ostvarivanje cilja očuvanja iz zajedničke ribolovne politike, zatim podrška socijalnoj dimenziji i kao peto akvakultura. Dakle, što se tiče mjera veznih uz flote, to uključuje, kao što znate, e, privremeno i stalno obustavljanje s radom i zamjenu motora su zakonodavci su odlučili, kao što znate, da će se ograničiti e, gornja granica što se tiče sredstava koje se iz MFF-a mogu iskoristiti za te mjere za flotu i to može iznositi najviše 15% e, u P1, u P2 i u P5. No, mi smo primijetili da države članice namjeravaju potrošiti samo nešto malo više od 25% od te granice od 15%. Dakle, one namjeravaju iskoristiti samo 4,1%, što je jako niže od ove gornje granice oko koje su se usuglasili su zangodavci. Što se tiče e, MFF-a, broj privremenih operacija za, e, stalnih operacija za obustavu iznosi dvije trećine, a e, operacije za primjenu stavu iznose 40%, što je sukladno tome što primjećujemo, a to je da se flote već usklađuju sa mogućnostima za ribolov, što znači da se može poboljšati e, biološka i okološka situacija. Nažalost, jedna iznimka tu je Sredozemno more. Što se tiče e, zamjene motora, broj projekata se udvostručio, a vidjet ćemo hoće li to doprinijeti tome da podignemo energetsku učinkovitost i nadamo se da to neće ugroziti trenutne napore koje ribari čine da smanje e, upotrebu goriva na plovilima. Kao drugo, poticanje inovacija. To je jedan ključni cilj MFF-a koji se ne tiče samo ribolova, već isto tako i akvakulture i procesuiranja pod FF-om su rezultati bili dosta skromni što se tiče broja projekata za inovacije. Samo 592 projekta smo podržali u okviru FF-a, što predstavlja 0,5% svih projekata. Broj planiranih projekata za inovaciju sada je mnogo bolji pod MFF-om, iznosi 1, 1,36%, što znači 566 projekata u ribolovu i 511 projekata u akvakulturi. Ali po mom mišljenju taj broj je još mnogo niži od onoga čemu smo se mi nadali. Razmotrimo sada e, komponentu e, MFF-a koju smo razvili kako bismo ostvarili e, ciljeve po pitanju očuvanja iz zajedničke ribolovne politike. Rashodi što se tiče kontrole i prikupljanja podataka su tu jako važna stavka. Imaćemo 1,1 milijarde eura sredstava iz MFF-a koji će biti dodijeljeni tim mjerama, dakle što se tiče kontrole i e, prikupljenih podataka. Osim toga, već sam spomenuo, to se dakle nadovezuje na e, stalno stalnu obustavu e, rada i na inovaciju. Osim toga, MFF-om se podržavaju i sustavi kojima se određuju ribolovne mogućnosti, E, i s kojima se može ograničiti utjecaj na morski okoliš i s kojima se može čuvati e, morska bioraznolikost. Te dodatne mjere iznose skoro 7% e, kada se radi o cjelokupnom broju predloženih projekata. Po našem mišljenju te će mjere pomoći u toj tranziciji prema sustavu za najviše održivi ulov i prema ispunjavanju, obveze iskrcavanja. Osim toga, MFF sadrži niz mjera e, koji imaju e, socijalni fokus. Kako što se tiče prioriteta broj 4, dakle podizanje zaposlenosti i postizanje veće teritorijalne kohezije, kao što znate, a isto tako i pod prioritetom broj 1, to je dakle ribolov. Što se tiče zaposlenosti i teritorijalne kohezije, 519 milijuna eura sredstava iz MFF-a će se dodijeliti e, strategijama za e, obalni razvoj na temelju zajednica. I to je u iznosu slično onome što se koristilo i iz FFF-a. Imamo visoka očekivanja za prioritet EU broj 4, E, s kojim ćemo se nadovezati na uspjeh razvoja održivog ribolova i na prioritetni pristup kojeg smo imali iz FFA. Pokazatelji iz operativnih programa će nam omogućiti da za taj četvrti prioritet bi mjere trebale ostvariti otprilike 4600 novih radnih mjesta, te bismo trebali zadržati otprilike 26.600 radnih mjesta u priobalnim područjima. Pozitivan razvoj je taj što prosječni proračun po lokalnim e, grupama za Libor se povećanja što bi trebalo postići veću učinkovitost tih mjera, ali bilježimo i da države članice namjeravaju samo malo podrške dati e, toj strategiji razvoja e, pod vodstvom zajednice na Atlantiku i na Sjevernom moru. I e, nijedna država članica tamo nije dodijelila sredstva iz MFF-a tim ciljevima. Što se tiče socijalne dimenzije pod prioritetom broj 1 e, ribolov, e, države članice će će odijeliti e, će ostvariti 4500 projekata za zdravlje i sigurnost, a osim toga još i 4200 projekata u suradnji sa ribarima i znanstvenicima promicanje ljudskog kapitala, razvoj aktivnosti koji su komplementarni ribolovu ili podrška mladim ribarima za osnivanje vlastnih poduzeća, to je također sve nešto ćemo podržati. Procjenjujemo da tih 8600 projekata čini skoro 65 milijuna eura resursa iz MFF-a. Sve u svemu, gotovo 600 milijuna eura sredstava iz MFF-a izravno su e, dodijeljena sa ciljem za posizanje socijalnih mjera. Pokazatelji iz država članica pokazuju da u agregiranom smislu će se stvoriti 4000 radnih mjesta, a daljnjih 31 tisuća radnih mjesta ćemo očuvati zahvaljujući ovim mjerama. Kao peto, akvakultura. Akvakultura je, kao što znate, od ključne važnosti kako bismo e, pokrili potrebu za morskim plodovima i ribama na području Europske unije, ali taj sektor stagnira u proteklom desetljeću na razini Europske unije sa otprilike 1,3 milijarde tona e, proizvedenih proizvoda unatoč e, ulaganjima koje smo izradili unutar FF-a a to je bilo 560 milijuna eura u razdoblju od 2007. do 2013. Sada ćemo više nego i udvostručiti taj iznos za razdoblje do 2020. godine i to će biti 1,2 milijardi eura unutar MFF-a. 6,12% proizvoda i 14,3% obveza to je bilo tako u FFF-u, a sada ćemo imati 13,7% projekata i 30, e, 21% e, obveza koji su dodijeljeni akvakulturi unutar MFF-a. Ja se nadam da će ta dodatna sredstva zajedno sa onim zahtjevima za izradu e, nacionalnih strategijskih planova za akvakulturu povećati broj projekata koji će biti prihvatljivi i to će omogućiti da europska kvalitura konačno dobije zamaha. Pokazatelji koje smo uzeli iz operativnih programa država članica ukazuju na to isto. Stvorit će se 1500 radnih mjesta u akvakulturi, 22.500 radnih mjesta ćemo zadržati, a proizvodnja bi se trebala povećati za gotovo 30%. Gospodine predsjedavajući, prije nego što zaključim svoje izlaganje, dopustim mi da dodam da je MFF prvi e, strukturni fond s kojim podržavamo zajedničku ribolovnu politiku i gdje izričito postoji mogućnost da se s javnim sredstvima e, podupire, podupiru te aktivnosti pomoću financijskih instrumenata također, a ne samo pomoću bespovratnih zajmova. Dakle, mogu se koristiti krediti ili e, e, kapital i tako možemo onda postići veći učinak poluge kod državnog financiranja. Šest država članica barem će iskoristiti te financijske instrumente, uključujući Španjolsku i Italiju, kako bi iskoristili tu podršku iz MFF-a to je eh, u mnogo čemu u skladu sa eh, načelima iz drugih strukturnih i ulagačkih fondova EU i to je u potpunosti u skladu sa eh, ciljevima ulagačkog plana za EU da udvostručimo količinu financijskih instrumenata u okviru ovakvih podrški. Dopustite mi da zaključim, gospodine predsjedavajući, tako da ću se osvrnuti na dva problematična pitanja koji su proizašli iz naše analize. Kao prvo zabrinuti smo zbog toga što e, sa, imamo e, dvije godine kašnjenja u primjeni MFF-a. Sada je važno da države članice počnu primjenjivati svoje operativne programe i to što prije. Države članice moraju ubrzati provedbu te mogu računati na našu potpunu pomoć i podršku od strane Europske komisije u smislu postizanja tog cilja. Kao drugo sam zabrinut zbog toga što većina akcijskih planova koji se tiču time da se uklone problemi sa sukladnošću državama članicama koji se tiču e, posebnih e, egzante uvjetovanosti, da većina tih akcijskih planova još nisu ispunjeni. To treba napraviti prije kraja ove godine, kao što znate jer inače bi Europska unija mogla, to morala, Europska komisija bi morala suspendirati e, plaćanja za one države članice koji se to tiče. Već smo to izravno prenijeli državama članicama koji se to tiče, a isto smo im rekli da smo spremni pomoći im da se to riješi prije nego što bude prekasno. Evo, ovo je bilo moje izlaganje. Znam da je vrlo teško probaviti sve te brojke, zbog toga ćemo vam to podasati i u papirnatom obliku, jer ćete vidjeti detalje ove prezentacije, ali ja sam smatrao da bi bilo dobro da vam prikažem i neke detalje, inače se to sve svede na više općenitu raspravu i onda to nije jako korisno. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući i pokušat ću odgovoriti na sva pitanja koja možda imate. Euh, Hvala Joao na ovoj prezentaciji o EMFF-u. Ja sam bio izvjestitelj e, u parlamentu vezano za ovu temu. Kolege su me odabrale za izvjestitelje i činjenica jeste da nažalost imali smo puno kašnjenja, previše kašnjenja. Iako je odgovornost podijeljena za to. Sjećam se da smo vodili jednu tešku borbu s vijećem kako bismo e, se dogovorili oko nekih stvari. Činjenica jest e, da su mnoge države kasnile u pripremi operativnog programa. Čini mi se da već, da već sada trebamo raditi na sljedećem e, programskom razdoblju. Sljedeći MFF, ako će se zvati MFF, bi trebao biti doista operativan već 1. siječnja 2021. godine. Dakle, naglašavam e, kako je važno što je prije objaviti sljedeći prijedlog komisije. To treba biti dovoljno rano učinjeno jer nam je iskustvo pokazalo da jako nam puno vremena treba za rad na tom, na tom dosjeu. Dakle, volio bih e, da nam e, neke informacije daš vezano za tu temu. Još jedanput zahvaljujem na prezentaciji. Nekoliko članova se e, javilo za riječ. Kolega Valesar. E, Hvala lijepo predsjedatelju. Ja imam e, pitanje vezano za Poljsku. Čuo sam glasine da je nova poljska vlada odlučila izmijeniti prethodno odobren operativni program za Poljsku i ta nova administracija pokušava dobiti novac za prvi prioritet, odnosno dobiti novac za ne, koji, nije, koji nije za ribolove. I je li to istina? Možete li nam nešto reći vezano za izmjene u tom prijedlogu i što mislite o tome? Merci. Euh, Hvala lijepo, Klara Aguilara. Gracias, presidente. Agradecer la intervención. Hvala lijepo, predsjedatelju. I hvala na prezentaciji. Operativni programi glavno su sredstvo koje koristi ribarstveni sektor i Svako kašnjenje, baš kao što kaže predsjedatelj, jako je štetno za funkcioniranje operativnih programa i za rad ribarstvenog sektora i nadam se da to možemo izbjeći u, u budućnosti. Nekoliko sam stvari željela spomenuti. Zanima me bolji nadzor troškova u operativnom programu i to od samog početka. Prema podacima kojima ja raspolažem, o tome je li bilo moguće razabrati neke stvari u sektoru. jedan problem je bio uključivanje mladih ljudi u sektor. Ljudi stare. U prethodnom programu dakle u EFF-u, imali smo potporu za mlade ribare. Imali smo potporu e, za kupovinu prvog plovila. Namjera je bila uvući mlade ljude u ovaj sektor, dakle ljude koji imaju ispod 40 godina. Ono što me zanima, koliko je ljudi ispod 40 godina uspjelo ući u sektor? Vi ste rekli da je nemoguće doći do te informacije iako postoji specifična mjera za to. Dakle, temeljem e, podataka koje smo dobili od država članica ne možemo zaključiti koliko je mladih ljudi, odnosno ljudi ispod 40 godina, uspjelo iskoristiti tu potporu kako bi počeli raditi u ovom sektoru. Dakle, ne znamo zapravo je li ova mjera urodila plodom. to bi trebalo bolje pratiti u budućnosti. Ali hoćemo li biti u mogućnosti, postavlja se pitanje, e, saznati je li mjera funkcionirala. E, također mjere za male i ribolovi, za flotu. Bilo je nekih mjera u operativnom programu, specifičnih mjera. I države članice, ako sam dobro shvatila, moraju iznijeti svoj akcijski plan. Dakle, zemlje koje imaju više od tisuću plovila koji se bave malim ribolovom. Takve zemlje su morale sastaviti specifični plan, konkretni plan. Možete li mi reći koliko je država članica doista to učinila? Također, bih voljela znati koje su to zemlje koje su trebale e, sastaviti akcijske plane, ali nisu to učinile, zato što su mislili da imaju druge prioritete. No, ovo je obvezno. Možda su sam, iako je obvezno, možda su one mislile kako to ne trebaju učiniti. Onda su tu i e, specifične mjere koje e, država članica može primijeniti ako ima viši postotak e, obalnog e, ribolova, ali kada pogledamo rezultate e, prethodnog programskog razdoblja, a to su podatke podaci koje ste vi dali, čini se da države članice nisu osobito zainteresirane. Jedna stvar je raspravljati o nečemu, a druga stvar je doista to primijeniti. I druga stvar je doista pružiti potporu obalnom ribolovu. Postoje li mjere unutar ovog fonda koje, kojima je cilj pomoći obalnom ribolovu? Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zahvaljujem na prezentaciji. Teško je shvatiti, imati viziju situacije kada nas tako izbombardirate brojkama. Imam tri pitanja. Dakle, što se tiče inovativnih projekata, primjećujem da oni nisu na razini očekivanja komisije. To me doista čudi, jer imamo puno inovativnih poduzeća, puno znanstvenika u državama članicama i doista me čudi što komisija konstatira da nije bilo dovoljno inovativnih projekata. I odakle to zapravo dolazi? Zbog čega je tako? Drugo pitanje. Kad je riječ o operativnim programima, voljela bih znati koje su države članice u kašnjanju. Bilo bi zanimljivo to znati i bolje upoznati situaciju i također se pitam, imamo li nekakve brošure koje su namijenjene ribarima? Kako bi ribari mogli biti dobro informirani i to brošure na svim jezicima koje ribari mogu razumjeti. I e, kada govorimo o brošurama, taj jezik ne bi trebao biti birokratski, nego nešto što je njima razumljivo i nešto što bi trebalo biti njima raspoloživo kako bi shvatili što sve postoji u e MFF-u, kakve subvencije postoje i tako dalje. Kada bi ribari imali na raspolaganju jednu brošuru u kojima bi jasno bilo naznačeno ono što, što im je na raspolaganju, mislim da bi to bilo jako dobro za ribare osobito kada je riječ kada je riječ o činjenici da postoje fondovi i sredstva koja nisu dovoljno iskorištena. Ne želim biti kritična, ali smatram da administrativni aspekt ovog fonda još uvijek nije dovoljno približen ribarima. Ja mislim da je potreban jedan dokument koji ribari mogu razumjeti. Jezik mora biti takav da oni moraju razumjeti, a ne birokratski jezik i naravno on mora biti dostupan na više jezika, dakle u više lingvističkih verzija. Joao. Hvala lijepo. Joao. Dobar dan svima i zahvaljujem glavnom ravnatelju na ovoj prezentaciji. Želio bih podijeliti s vama nekoliko svojih dvojbi i postaviti nekoliko pitanja. Najprije dvojbe. Potpuno je jasno da su uvjeti vezani za provedbu ovog fonda Dakle, oni e, nisu objedinjeni onako kako bismo mi to željeli. Dakle, mi smo govorili o tome kako sredstva nisu dovoljno iskorištena iz ovog fonda. 600 milijuna eura, 600 e, milijuna eura koji nisu e, iskorišteni, pa radi se o prilično velikom iznosu. Imali smo i te dvije godine kašnjenja. Dakle, možemo zaključiti e, da situacija nije bolja u odnosu na situaciju prije pet ili šest godina, što više možda je baš upravo obrnuto. Ti novi financijski instrumenti o kojima ste detaljno govorili, omogućavaju li nam ti instrumenti Ne pokazuju li nam oni da je zapravo primjena ovih sredstava, to je primjena ovog fonda teža s obzirom, kada, s obzirom na, na, na velika kašnjenja. Je li komisija uzela u obzir te iznimne uvjete u kojima smo prisiljeni raditi? Odakle bi mogla doći e, nova dinamika i novi impuls koji nam je potreban? E, ili ćemo se jednostavno zadovoljiti time da radimo kao dosad? Dakle, u ovoj raspravi o EMFF-u ne bismo e, li trebali raditi na tome da postanemo svjesni uvjeta u kojima radimo. Je li komisija svjesna toga? Možda bi komisija s obzirom na iznimne uvjete trebala donijeti iznimne mjere. Dakle, riječ je o podjeli različitih prioriteta unutar Unije. Ali koje su zapravo međupoveznice između EMFF-a, interakcije između EMFF-a i drugih fondova, regionalnih fondova, investicijskih fondova? Volio bih znati e, kakve su, kakve su veze i kakva je ovisnost, međusobna ovisnost između ovog fonda i drugih e, fondova i postoji li nekakva poveznica sa e, Europskim fondom za strateške investicije. Dakle, bih volio bih znati postoji li nekakva točka u kojoj se oni susreću. A napokon volio bih nešto reći o jednoj velikoj dvojbi. Naime, dvojbi, naime riječ je o tome da bi se plaćanja mogla obustaviti. Nešto bih više želio saznati o tome. Koji će se uvjeti primijeniti i koji je opseg tog rizika? Rizika obustavljenih plaćanja. Dakle, naš gost mora otići u 11 sati. Dakle, ako želite da vam dade odgovore na vaše pitanja, morate kraća, kraća pitanja postavljati. Gospodine Verimer, imate riječ. Hvala lijepo. Hvala lijepo e, glavni e, ravnatelju. Vrlo kratko. Nama je jako važno razlikovati koje države članice još uvijek nisu potvrdile svoje opere, znati koje države članice još uvijek nisu potvrdile i koje ga još nisu dostavile Europskoj komisiji. Također je važno znati e, koje države članice nisu podnijele akcijski plan. Do kraja godine bi to trebale učiniti. Dakle, to, možemo još uvijek vršiti pritisak na te države članice. I kao što je kolega malo prije rekao, kako je uopće zamislivo da u prethodnom razdoblju imamo 600 milijuna eura koji nisu iskorišteni? Imam dojam da direktive koje je donijela komisija i to zajedno sa onime što su same države članice donijele u smislu propisa da je sve to toliko složeno da ribari jednostavno zaključe 2000 eura koje mogu dobiti kao subvencija e, kako bi zaposlio nekoga, to je sve previše komplicirano. Dakle, onda privremeno obustava lova i o tome ste govorili Naprimjer, ako je riječ o Harinzi, to se gotovo nikada ne događa. Gotovo nikada ribari a, dobrovoljno ne obustavljaju a, a, ne obustavljaju ribolov, odnosno ulov. Hvala lijepo. Ja ću vrlo kratko postaviti pitanja. Vi ste nam ovdje sada iznijeli podatke. Ja bih voljela shvatiti jednu stvar. I nadovezujem se na ono što je rekla Klara vezano za obalni ribolov. Možemo li ekstrapolirati iz prethodnog fonda i vezano za budući fond podatke vezane za osposobljavanje za E, e, e, i za sve ono što je vezano za potrošača. Zato što kada je riječ o zajedničkoj ribarstvenoj politici, jako je važno, jako je važno se koncentrirati na potrošača i informirati potrošača. Zbog toga postavljam to pitanje. Vrlo kratko. Ovaj fond je jako važan. I sada se nalazimo u ključnom e, trenutku e, zajedničke ribarstvene politike i vodimo jednu zajedničku borbu. Željeli bismo da ribolov i da ribari budu inovativni, da sektor ribolova bude inovativan. Dakle, sve što se može u tom smislu učiniti zahvaljujući fondu je naravno jako pozitivno. Kao i druge kolege želim naglasiti važnost obalnog ribolova. Obalni ribolov je jako važan. I treba obratiti pažnju na održivost ovog sektora. Dakle, ribari koji se bave obalnim ribolovom, njihovi se prihodi smanjuju, njih, takva nesigurnost pogađa njihove obitelji. I Također treba naglasiti važnost poljoprivrede. I zapitati se vezano za financiranje tih sektora. Ja sam vidio koliko su ti sektori važni u Poljskoj. Akvakultura je također jako važna. Mi 67% riba koje konzumiramo uvozimo. I 85% ribe koju konzumiramo dolazi iz akvakulture. Gospodin Iturgajs. Hvala lijepo. Zahvaljujem vam, e, gospodine glavni ravnatelju, na svim podacima i svim brojkama. Bilo je doista jako puno brojke, ali znamo da su brojke nužne. I trebat će nam vremena da sve to proanaliziramo i da nam sjedne. E, više kolega je već e, reklo kako moramo voditi računa o vremenskim okvirima. Ne znam, je li vaš odjel napravio analizu vezano upravo za vremenske okvire i taj problem. Kakve, ćemo, kakve ćete mjere poduzeti kako bismo riješili one probleme koje su se već pojavili? Gospođa Tomašić, izvolite. Um, htjela bih samo podržati ono što je gospođa Rodas rekla, jer su neke vlade su doista spore, ponašaju se nezainteresirano. Informacije dobivaju povlašteni ribari i bilo bi jako dobro kad bi oni dobili eh, nekakvu brošuru pojednostavljenu a da ribari budu dobro informirani i, onda neće ovisiti samo o informacijama koje dolaze od vlade. Hvala lijepo. Euh, Hvala lijepo, gospođo Tomašić. A sada ću dati riječ Joao, koji će vam pokušati odgovoriti na vaše mnogobrojna pitanja. Hvala vam. Nastavit ću odgovoriti na sva posljednja pitanja. Za neka od njih e, ću vam morati poslati više detalja naknadno. No, evo, prvo što je Alan rekao, mi se potpuno slažemo glede toga i već smo započeli s pripremama za iduće razdoblje. Prijedlog komisije treba biti predstavljen 2018. godine i imat ćemo ocjenu učinka i javno javno konzultacije koje će biti izvedene iduće godine. Naravno, kao što možete pretpostaviti, s obzirom da je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo tek započeo, napravit će, ako treba napraviti ocjenu učinka iduće godine, to će biti veliki izazov za sve nas. I zato je jednako važno da države članice započnu koristiti fondove i predstave projekte što je prije moguće kako bismo imali temelj na osnovu kojeg ćemo sve moći na valjan način uključiti u raspravu u ovom okviru. Zatim, Gospodin Valesa je postavio pitanje. S tim u vezi želim reći da nismo zaprimili nikakav sličan zahtjev i zato sam upravo i spomenuo to u svom izlaganju. Dakle, u ovom razdoblju države mogu države članice mogu zatražiti jednom taj operativni program i zato sam rekao da očekujem da će tijekom postupka biti veća koncentracija mjera no e, izravno glede onoga što ste vi rekli nismo dobili nikakve e, službene zahtjeve no e, provjerit ćemo točno na čemu smo i ako ima ako pronađem išta onda ću vam se javiti Istina je da, kao što je gospođa Galera rekla, postoje određene mjere koje za cilj imaju potaknuti mlade ribare da se uključe u tu struku. No istina je da informacije koje nam države članice daju nam ne omogućuju da valjano radimo jer tu imamo podršku za nova plovila i se radi o mlađima od 40 godina, no, nadam se da ćemo imati bolje informacije e, tijekom za računu analizu, no situacije kojima sada raspolažemo ne omogućuju nam e, da budemo jako precizni što se tiče jako važnog pitanja gospođe Rodost. Očekujemo da ćemo moći napravi, napredovati po tom pitanju, ali kao što znate, programaciju određuju države članice, a komisija na tim nema nikakvog upliva. I važno je znati zašto to nije funkcioniralo na onaj način kao što smo mi očekivali, jer mi jednostavno nemamo utjecaja na to, ali u pravu s tim argumentom i trebalo bi se obratiti državama članicama da vidimo da li postoji išta što je njih spriječilo, odnosno onemogućilo ih da u potpunosti koriste taj fond za inovaciju. Što se tiče operativnih programa, kao što sam naznačio, oni su svi, svih 27 su usvojeni. Kao što znate, Luksemburg nema takav program, no svi su oni usvojeni. Ono što sada treba napraviti je da države članice trebaju odrediti tijela i tijela koja će se baviti također revizijom kako bi komisija počela dodjeljivati sredstva. Oni to rade, no ne istom brzinom. Neke su to države članice već napravile, neke kod nekih je taj postupak u tijeku, no to je tek prvi korak. To mora biti zaključeno kako bismo mi počeli dodjeljivati ta sredstva. Dakle, dvije su stvari važne, trebamo imati, svi trebaju odrediti tijelo za upravu i tijelo za reviziju. Informacije kojima raspolažem no dobro, sve to može biti, može dosta brzo napredovati, ali za sad imamo samo tri države članice koje su odredile, odnosno imenovale ta tijela. Samo tri. Gospođa Rodust je također spominjala ribare. Potpuno se u pravu. No što se tiče IMFF-a, mi imamo već e, uputstva na svim jezicima. Ono što sada treba napraviti jeste da državna tijela vlasti, nacionalna tijela vlasti dostave e, te informacije ribarima, na primjer. Informacije su raspoložive na svim jezicima. Želim sad odgovoriti gospodinu Žonu Ferreri. Da, došlo je do druge uporabe IFF-a, Europskog ribolovnog fonda, onih 600 milijuna. To činjenica, no treba vidjeti samo o kojim će se točno iznosima tu raditi. Što se tiče iznimnih mjera, pa kao što sam rekao, sredstva su na raspolaganju državama članicama, e, komisija je ta koja samo prati okvir i uvjete korištenja koje su postavili su zakonodavci i komisija ne može to provoditi, nego prateći uvjete koje su između ostalih e, postavili zastupnici Europskog parlamenta. No, mi apsolutno surađujemo s drugim fondovima, strukturnim i e, takozvanim Junkerovim fondom za e, strateška laganja, EFSU, i tu su dakle na raspolaganju brojni financijski instrumenti, ali kao što vidite već imamo poteškoća za korištenjem e, valjanim javnih sredstava no u svakom slučaju ne trebamo kljevati, treba vidjeti da li postoje druga sredstva na temelju kojih bismo e, mogli bolje raditi. Što se tiče eksante uvjetovanosti, pa u trenutku određivanja operativnih programa, barem u trenutku pregovora oko operativnih programa, komisija je uočila neke nedostatke, i onda smo s državama članicama odredili neke dodatne mjere koje treba provesti do kraja ove godine kako bi se moglo i dalje koristiti ta sredstva prema tim prioritetima Unije. Kako trenutno svoje stvari ima 28 akcijskih planova koji se dodjeljuju čitavom nizu država članica. Mi to budno motrimo i vidimo da neke države članice kasne, no ono što me brine jeste da je ostalo još više manje šest mjeseci do kraja godine, a što će se dogoditi kada dođemo do samog kraja godine, a to nije u potpunosti provedeno. Dakle, kao što sam to naznačio u svojim zaključnim izjavama, to je jedna od velikih eh, naših briga. Glede onoga što je što su rekli gospoda Milan Mon, Branko i Aguilera o obalnom ribolovu, pa mi smo dobili od država članica 12 planova koji se tiču obalnog ribolova i to su u biti katalozi mjera. On su prvenstveno sredotečen na diversifikaciju, danu vrijednost, poboljšanje kakvoće proizvoda, obuku, socijalni dijalog, e, startup programe za mlade ribare, energetsku učinkovitost. Neki od tih programa također e, govore o tome da se treba poboljšati infrastrukture male luke jer e, puno tog obalnog ribolova se provodi u jako malim lukama. Zatim postoje tu neke mjere za poboljšanje prikupljanja podataka i nadzor. Dakle, tu ima čitav niz e, mogućih mjera za pomoć obalnom ribolovu, odnosno malom ribolovu. I kao što sam to rekao malo prije, gospodin Kun je to rekao, dakle, sve države članice koje su predložile svoje operativne programe su usvojeni i prihvaćeni, dakle svih 27. Sada trebamo brzo to e, realizirati i trebamo vidjeti kako nadoknaditi što brže moguće taj, e, to veliko kašnjenje, dvogodišnje, dvogodišnje kašnjenje. Ako sad imate još nekih konkretnih e, pitanja, ja ću sa zadovoljstvom odgovoriti napismeno, no evo, ovo su glavne stvari koje sam htio reći. Hvala. Hvala tebi, žao što si odgovorio na pitanje kolega. Mislim da su nam stvari malo jasnije glede korištenja MFF-a. Imali smo određenih e, zabrinutosti koje se tiče država članica, kojima treba puno vremena kako bi pokrenuli ove operativne programe. Dakle, hvala ti još jednom, Žao. Uvijek si dobrodošao na odbor za žbarstvo i kao što je to rekla opća uprava Mare, može, kao što je to rekao glavni ravnatelj eh, Digimarea, možete mu putiti dopis i on će vam odgovoriti napismeno. Još jednom hvala. Chers collègues, euh, Dragi kolege, prelazimo točku sedmu dnevnog reda. Molim vas da zazmete svoja mjesta. Tu se radi dakle o prezentaciji tematskog odjela izlaganje resornog odjela B pod naslovom ribarstvena i poljoprivredno tržište, lanac dodane vrijednosti, promičba i označavanje, slučaj malog ribolova. Mislim da će to mnoge zanimati. Odmah predajem riječ resornom odjelu. Izvolite, imate riječ. Gospodje Josipej. koja je radila e, za FAO. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Najviše hvala, kao što je predsjednik rekao, radila sam čitav niz godina u FAO, prvenstveno na tržišnoj promociji zemalja razvoju i razvijenih zemalja. Zatim sam se bavila ribarskom politikom prvenstveno u glede Južne Amerike. Dakle, moje, ovdje sam radila o slučaju malog ribolova, promičbi i označivanju, lancu dodane vrijednosti. Odvidite da se radi o malom ribolovu i svemu što se može napraviti kako bi se ono promoviralo. Prezentacija je strukturirana tako da ćemo predstaviti prvenstveno e, programe europskog e, ribarstva, zatim zajednička, organizacija zajedničkog tržišta i način kako se može raditi sa zajedničkim tržištem. Zatim tu imamo jedan mali projekt o tržištu te zaključke i preporuke. Vjerovatno znate sve što ja, odnosno i bolje od mene, da europska proizvodnja e, ribe danas predstavlja 6 milijuna tona, a to je samo 4% svjetskog, e, svjetske proizvodnje i svake godine e, taj udio se manji. 80% te proizvodnje dolazi od ribolova no, s druge pak strane, Europska unija je jako veliko tržište za potrošnju i uvoz ribe. Potrošnja u Europskoj uniji predstavlja 23 kg po glavi stanovnika, što je malo iznad e, svjetskog prosjeka, ali doseklo svoj vrhunac, dakle ne raste više. Akvakultura predstavlja oko 40% ukupne potrošnje riba u Europskoj uniji, a uvoz predstavlja više od 60%. Vidimo isto tako da je e, označavanje dosta složeno. I imamo tu isto tako brojne eko oznake koji donekle stvaraju probleme osobito za mali ribolov. Kao što sam malo prije rekla, dakle, e, po glavi stanovnika se troši 23 kg, to znači 2006, e, od 2016. to ostaje konstantno. Ovdje se vidi koliko, kakva je situacija uvoza. Dakle, ovo je uvoz minus izvoz, to je neto, dakle, uvoz. Sva uvozena riba se ne izvozi, no U nekim zemljama, kao što je Italija ovdje konkretno, tu se govori više o 70% ribe koja je uvezena izvan Europske unije. Ovdje imamo jedan divni slajd koji pokazuje koliko postoji različitih eh, mogućih marki za eko proizvodnju, što je dosta zbunjujuće za potrošača kojemu je teško uvidjeti koji proizvod e, doista treba kupiti, da li se tu radi stvarno o održivom ribarstvu, e, teško vidjeti što je to što traži, da li se radi o e, biološkom proizvodu, odnosno ekološkom proizvodu. Imamo neke tehničke smjernice za E, ovisno o tome da se radi o morskom, morskim proizvodima ili o proizvodima iz akvakulture. No, treba provjeriti da li svi, sve ove oznake poštuju e, norme FAO-a. To je nešto što je dosta skupo. A, pa, e, malo, mali ribolov u Portugalu u Italiji bi teško mogao dobiti neko od ovih oznaka. Sada bismo preći na sljedeći dio, to je uloga malog ribolova. Dakle, njegova uloga je naravno važna, ali ne raspolažemo pravim brojkama niti za Europsku uniju, niti na svjetskoj razini. Procjenjuje se da četvrtina proizvodnje ribolova predstavlja mali ribolov. Možemo procijeniti da 60% za radnih mjesta u sektoru ribarstva e, je iz malog ribolova. I važno je imati na umu da je mali ribolov e, blizak potrošačima, tako da on u idealnom položaju za pružanje potrošačima dobre svježe ribe. No, s druge pak strane, izazov s kojim su suočeni jeste tržišna koncentracija, dakle, supermarketi, su ti koji imaju jako veliku ulogu. Osjećam se na primjeru Španjolske. Bilo je 60-70% eh, ribara koji su bili iz malog ribolova, a sada, je, sada supermarketi predstavljaju, eh, dostavljaju 70% ribe, prodaje ribe, dakle teško je eh, tome parirati. Ovaj slajd je jako važan, iako ga je teško protumačiti statistički gledano, no ono što treba imati na umu jest da broj odnosno procjena mladog ribarstva je prešla sa 200 tisuća krajem 90-ih na stotinu, otprilike 120 tisuća danas i vjerojatno i manje od toga statistike nisu jako dobre za zapošljavanje, no ono, one se ne tiču samo Europske unije, već cijelog svijeta. I procjene su dosta nepoznane, jer u nekim zemljama kao što je jedinja Kraljevina, oni ne, ne, daju nikakve predođbe o tome koliko, malo, koliko je zastupljen mali ribolov. Koje su snage malog ribolova? Pa imamo kakvoću proizvoda, to su jako kvalitetni, znači će apsolutno svježi proizvodi, to je dosta autentična proizvodnja. To je apsolutno u skladu sa onim pokretom od 0 km, dakle proizvođači žele, i vole kupovati proizvode koji su e, ulovljeni blizu, naravno E, oni su puno skuplji od proizvoda akvakulture, ako potrošač zna da je riba, da se tu radi o divljoj ribi, onda je to nešto vrijedno. Naravno, tu je čitav niz e, proizvoda koji se ne uvoze, koji se ne mogu naći dobiti preko uvoza. No, s druge pak strane, imamo tržišnu koncentraciju koja predstavlja velike probleme i sve u svemu stvari tu se prvenstveno radi o ekonomskom aspektu, a ne o socijalnom. Mladi kupuju sve manje ribu i puno se na toj razni treba poduzeti. Tu su naravno neki sanitarni problemi na, kada se prodaje e, na razini malog ribolova. Dakle, tu čitav niz elemenata koji se nalaze u ovom izvješću, tako da ja neću zalaziti u pojedinosti, no ono što treba imati na umu jeste da mali ribolov je mogućnost da se susretne sa ribolov s ribarima, a ako bi mali ribolov nestao s naših obala, to bi mm, bilo jako štetno za sve, i za turizam, i za gospodarstvo tih područja, i za ljepotu krajobraza. U drugoj pak strane imamo CMO, i potiču vas e, na glavne aktivnosti organizacije jedinstvenog tržišta Europske unije. Dakle, tu imamo organizaciju sektora, marketing, marketing e, And again, e, let's now look at the CMO and how it could help. Pogledamo sada kako CMO može pomoći malom gospodarstvu. Naravno, SIMO može poboljšati i pojačati ulogu djenika malog ribarstva u potpunosti u skladu sa filozofijom promičbe malog ribarstva u Europskoj uniji i oni imaju te potencijale da promoviraju tu praksu i mogu objasniti koliko svježi, na primjer, proizvodi koji su kupljeni u neposrednoj blizini mogu biti pogodniji i bolji za zdravlje nego neki koji su, nego drugi proizvodi koji su zamrznuti i uvezeni, na primjer, iz Azije. A, koncentracija je nešto što nam pojašnjava da malo ribarstvo mora biti organizirano, a tržišna organizacija je jedan načina da se to radi dakle kako ribari da prodaju izravno supermarketima, to je dosta složeno. No evo, tu se ukazuje također da se jamči za svježinu proizvoda, na primjer. U simovu zajedničko upravljanje je jako važno. mali ribolov u Europskoj uniji dakle može imati jako pozitivne aktivnosti. Mi smo pokrenuli tržišni observatori za ribarstvo i akvakulturu no to pitanje uopće nije potpuno riješeno. Tako da mislim da bi moglo biti dosta jednostavno da se dobiju bolje kvalitetne informacije o e, proizvodima, o ulovu malog ribolova. Isto tako važno je da se ne govori prazno, tako da promocija aktivnosti mora biti temeljena na gospodarskim aktivnostima, u suprotnom to neće izdobriti. A, kao što smo jutro čuli, rad unutar zajednica je nešto što bi se moglo E, dakle, rad unutar zajednice malog ribolova je nešto što se može promovirati. I to se može raditi unutar e, tržišnih organizacija. Naravno, tu se može i povlačiti ribu, odnosno uzimati ribu izravno nakon e, ulova, ali tu su i naravno neki sanitarni uvjeti koje treba ispoštovati. Zatim e, može se naravno surađivati sa školama kako bi e, se riba prodavala školskim menzama i isto tako se treba surađivati sa školama kako bi se objašnjavalo e, mladima koji je značaj malog ribala, ribolova. Dakle, mali ribolov u svakom slučaju ima isto tako i važnu ulogu u, za zaštitu okoliša Ja sjećam nekih brojki iz Danske koje su bile zaprepašujuće prema kojima pola e, ribarskih e, sela e, koji su postojali prije 20 godina su nestala, a to doista negativno utječe na okoliš. Tu su i neki projekti o koje se tiču promičbe malog ribolova i tu bi trebalo izraditi neke zaštne znakove, pružati, informirati potrošače, skrati e, lanac, dakle da se prodaje, da se ide izravno od ribara do e, kupca, da se koriste sve moderne tehnologije, da se napravi web stranice, to postoje već u SAD-u, na primjer, kada ribari izravno prodaju svoje proizvode na internetu. Možda bi se tako nešto moglo napraviti u Europskoj uniji na lokalnoj razini. Izravna prodaja, suradnja sa školama, mogućnosti suradnje sa supermarketima, to je jako važno također, te suradnje s tržnicama. Uh, Evo sad ću preći odmah na zaključke prije nego što mi istekne vrijeme. Dakle, totalna proizvodnja u EU je sve manja iz godine u godinu. vjerojatno pada i proizvodnja e, malog ribolova. Cijene su problemačne, a isto tako i supermarketi nameću određene mjere. Kao što sam rekla, broj malih ribara prepolovio se u zadnjih nekoliko desetljeća. Jedna od najvažnijih stvari jeste ta tisutljetna baština, to je bilo jedno od najstarijih zanimanja na svijetu. Stoga ako mali ribolov nestane u Europi, to će biti i društveni povijesni gubitak ogromnih razmjera. No, CMO pruža određene mogućnosti i sada postoje neki projekti koji postoje. Trebalo bi vidjeti tako koje su e, što preferiraju potrošači i prilagoditi se tome. Postoje neke udruge za marketing, e, ribarstva, dakle, postoji mogućnost, na primjer, da se izradi logo, odnosno oznaka e, za proizvode koji potječu iz malog ribolova. Bilo da se radi sad o oznaci koja će pokrivati lokalno, regionalno ili E, tržište ili tržište cijele Europske unije. Naravno, trebalo bi ići preko CMO-a i posegnuti za financijskom pomoći CMO-a da se to napravi. Ovaj cijeli sektor bi trebao biti puno vidljiviji za potrošače, ali isto tako i za lokalne razne vlasti. Treba moći jamčiti razumne cijene i provesti opisane projekte, projektne aktivnosti. Hvala. Merci beaucoup, euh, madame euh, Hvala vam lijepa, gospođo Šozupejt. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Nekoliko članova se javilo za riječ. Započet ćemo sa Klarom Magiljar. Klara, sve to. Klara, ti si na redu. E, Gracias, presidente. Eh, yo quiero en primer lugar felicitar al equipo. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim čestitati timu kojeg vode Carmen i gospođa Joseph zbog ovog rada kojeg su bavili. Ja sam imala prilike pročitati cijelo izvješće. Mislim da je to doista odličan dokument koji nam daje dobar prikaz stvarne situacije u ovom sektoru. A ono što smo mi svi očekivali da se događa, zapravo je tu potvrđeno u ovoj studiji sa isto tako podacima koji to potvrđuju. Mi smo već sada u ovom odboru imali prilike vidjeti da države članice kažu jedno, zatim rade drugo, jer ne pokušavaju doista potaknuti ovaj oblik ribolova. A mi vidimo dokaze i mnoge druge različite aspekte koji govori u prilog ovome. Mi vidimo da to dovodi do e, manjeg tržišnog udjela za mali ribolov i vidimo da se taj sektor smanjuje. Zanimljivo je to da što više o tome govorimo i što više mjera poduzimamo kako bismo postigli održivost, da zapravo moramo vidjeti da jedan od najodrživijeg oblika ribolova polako nestaje pred našim očima. A ti napori za održavanje održivosti bi trebali biti od koristi i za mali ribolov jer taj sektor jako poštuje okoliš. Dakle, očito je da nešto ne radimo na ispravan način ovdje. I ovo je samo jedan aspekt toga svega. Spomenuli ste jednu stvar koja je jako važna, to su ove eko oznake Vidjeli smo tu 30 različitih oznaka koje je teško razlikovati. I to e, zatim dovodi do velike konfuzije među potrošačima, to je jedna stvar. A druga stvar koju sam htjela spomenuti je to da već dugo govorim o jednom problemu, a to je da trebamo uključiti E, one zone FAO-a o oznakama koje, koje nam regulativa nalaže. Znanstvenici e, žele da se te zone postoje, a potrošačima to nije toliko važno. oznaka bi trebala označavati zonu ribolovnu prema smjernicama FAO-a. Ali izgleda da to na terenu ne funkcionira i stoga to zapravo možda i nije tako korisno za potrošače. To je korisno za znanstvenike, ali nije korisno jako za potrošače. A to nije niti korisno za nas te informacije koje oznaka sadrži nisu e, jasne potrošačima i stoga jedan od zaključaka e, taj da moramo to u dogledno vrijeme izmijeniti. Dakle, trebali smo izmijeniti e, članak 38.1a uredbe. To je onaj članak u kojem se govori o uključivanju zona prema FAO mislim da uključivanje stvarnog porijekla ribe na dobrovoljnoj razini nije dovoljan više i stoga bismo trebali izmijeniti taj članak 38.1a. Ja sam to spomenula u razgovoru s komisijom e, koja mi je rekla da bi to moglo dobro funkcionirati, ali da tome trenutno nije tako. Evo, sada ću završiti, gospodine predsjedavajući. Mnogo se tu govori o trgovinskim aspektima, ne govori se dovoljno o socijalnim aspektima i to je zapravo jedan od problema za mali ribolov. Jedan od velikih, jedan od velikog problema u mojoj državi je da 70% e, prodane ribe, a svi mi jedemo ribu, e, se odnosi na najveće trgovačke lance u Španjolskoj. Dakle, čak 70% prodane robe, ribe. Mislim, to je u redu, ali To istodobno znači da je malim ribolovima teško e, prodati svoju robu na tržištu. Postoje naravno i druge mogućnosti e, za prodaju ribe, ali htjela sam to naglasiti jer ti mali ribari imaju dozvole za ribolov, a ne mogu živjeti od tog posla, a vlada im ne pomaže. Ja ne želim vidjeti da se taj sektor još dalje smanji u budućnosti i stoga bismo možda trebali iznijeti nekoliko izmjena u e, našim regulativama i to bi trebalo onda prenijeti države članice. Možda ne sve, ali za neke slučaje je to potrebno. Pa dobro, evo uskoro ćete imati priliku o tome reći nešto u Španjolskoj. U svakom slučaju, evo sada gospođa Tomašić ima riječ. Hvala lijepa. Vrlo kratko. E, potrošači imaju pravo na informacije o porijeklu hrane smatram da europska komisija i države članice trebaju osigurati bolju informiranost potrošača što bi utjecalo na smanjenje uvoza i jačanje tržišta europske unije razmišlja li komisija o tome? hvala Hvala vam. I hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala vam gospođo na izlaganju. Mislim da to potvrđuje neke stvari o kojima smo ovdje već govorili. Ja sam već ranije rekla glavnom direktoru da moramo pokušati podržati taj sektor. Ja sam jako zabrinuta zbog činjenice da bi taj sektor mogao nestati iz EU, unije, a to bi E, dovelo do katastrofalnih posljedica. Općenito rečeno, mali priobalni ribolov ne doživljava odgovarajuću podršku koja mu je potrebna. Ako želimo podržati taj ovaj sektor, to trebamo napraviti na temelju ovih podataka o kojima ste vi govorili. Dakle, trebamo im pomoći da utrže svoju robu. A trenutno su oni suočeni s velikim poteškoćama i Vidimo da se smanjuje broj malih priobalnih ribara. Tu imamo također i pravila koje im je teže sljedeće nego u prošlosti. Smanjuje se općenito ribolovna aktivnost, a istodobno je potrošnja ribe dosta visoka na razini Europske unije. Jedemo sve manje manje ribe koja potječe sa područja Europske unije, a sve više uvozimo iz država koje se nalaze izvan Europske unije, a označavanje te uvedene ribe nam ne govori puno o tome je li e, ona ulovljena na održiv način, a kada se radi o akvakulturi i tu se suočavamo s određenim poteškoćama. Sutra mislim da ćemo razgovarati o e, ribama koji se love na obali Afrike i koje se zatim koristi ne samo za ishranu ljudi, već isto tako i za ishranu životinja. To je vrlo složeno pitanje. Tu imamo i e, žene ribare koje love na obali Afrike, njima je to važan izvor hrane i stoga mislim da bismo trebali imati dosljedniju politiku po tom pitanju. Možda bismo potrošačima mogli sugerirati da jedu kvalitetniju E, skuplju ribu, da možda plate nešto više za to, ali da možda jede malo, jedu malo manje ribe onda. Postoje neke ribe koje se trenutno ne e, jedu toliko visokom omiru kao druge. Što se tiče MFF-a, mislim da bi taj fond mogao se iskoristiti kako bi se bolje informirali potrošači, da imamo mreže za informiranje potrošača, da uklonimo taj jaz između potrošača i ribara i mislim da bi to moglo biti od pomoći. U to bismo mogli također uključiti restorane, a također bismo trebali imati na umu i turizam. Ako ne napravimo nešto po tom pitanju, onda ćemo prepustiti mali eh, priobalni sektor eh, tome da se sam mora reklamirati. Ja mislim da je to pogrešno. Ja dolazim iz države sa juga Europe. dobro je poznato da je mediteranski način prehrane vrlo, zdrav i stoga je važno da podržimo ovaj sektor i da i dalje možemo jesti ribu. Mislim da bismo na tome trebali zajedno raditi. Hvala, Pako. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio srdečno zahvaliti mm, autorici ove studije i isto tako i na istupnom izlaganju. Mi se svi slažemo da je mali e, ribolovni sektor vrlo važan u okviru cijelog ribolovnog sektora Europske unije. Kao prvo zbog okoliša, jer kada govorimo o održivosti, onda je to ribolov s kojim se e, troši manje goriva, gdje se manje e, opterećuje okoliš, i gdje se više vodi računa i o ribljim stokovima, njima se bolje upravlja. A i gospodarski gledano se tu često radi o obiteljskim poduzećima. 70% e, svih radnih mjesta u ribolovnom sektoru otpada na mali ribolov. Što se više brinemo o tom sektoru, manje ćemo morati uvoziti iz Azije. Evo 60% sve ribe koju uvozimo dolazi iz tog područja. Dakle, se gledano isto tako vrlo važno da tu nešto napravimo. 66% španjolske flote je, su industrijske, brod, brodice, ali primjerice u Andaluziji imamo 85% malih ribara i malih ribarica. Dakle, nama je vrlo dobro poznato koliko je važan mali ribolov. Mi imamo i akcijski plan i u to smo uključili niz mjera. Kao prvo, primjerice, kada se dodjeljuju sredstva iz MFF-a, onda se tu velik dio sredstava odvaja za mali ribolov. A zatim imamo i program za zapošljavanje i za obrazovanje ribara. To je vrlo važno za održavanje malog ribolova. I to je zapravo nešto čime trenutno imamo velikih problema na europskoj razini. Zatim, kao treće, moramo e, pojačati e, stavljanje proizvoda iz malog ribolova na tržište. Dakle, da ti proizvodi e, se e, ne prepuštaju samo velikim trgovačkim lancima, da su dakle bolje utrživi, tu moramo nešto napraviti, a mi na jugu Europske unije smo također zabrinuti zbog toga što primjerice imamo problema sa uzgojem i kaša moramo poboljšati način označavanja i možda bismo trebali imati logo za europski mali ribolov. Jednu takvu oznaku, jer to je vjerojatno moguće napraviti, a u velikoj mjeri se tu radi o vrlo dobrim proizvodima, visoke kvalitete koji zapravo ispunjavaju sve uvjete koje postoje e, kako bi bili e, vrlo cijenjeni od strane potrošača i nadvezat ću se ono što je rekla Klara Aguilera. E, dakle, članak 38. E, uredbe gdje govorimo o zonama iz FAO-a. E, zone lova FAO-a. To je više znanstvena kategorizacija. To je nešto što nema baš veze sa potrošačima. Dakle, ako tu govorimo o tome da su da je neka riba iz portugalskih eh, voda, a zapravo je eh, sa područja Galicije. To nema nikakvog smisla. Dakle, trebali bi su naći načina da izmijenimo taj članak iz uredbe, članak 38. Evo, to je to i hvala još jednom eh, autorici na vrlo istornom izlaganju. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ja mislim da je ovo tema koja nas sve udružuje i e, da je to nešto vrlo važno što imamo ovdje prilike čuti u našem odboru. Vrlo sam zadovoljna sa studijom i sa zaključcima, mislim da su nam potrebni i e, dobri primjeri. Ja sam se sastala sa ribarima u Švedskoj, u Ronibiju, oni su sjajni poduzetnici, oni rade na vrlo inovativan način, iskorištavaju digitalizaciju, imaju vlastitu internetsku stranicu, točno ono što se kaže i u studiji i potrošači odmah dobiju poruku čim brodu plovi u luku, što znači da mogu kupiti odmah direktno s broda svježu ribu. A taj ruralni razvoj koji se događa na vrlo niskoj razini, ali ipak je vrlo važan za to područje. Naravno, postoji mnogo prepreka oni su nakon dosta borbe dobili vlastitu hladnjaču koju im je dodjela e, općina i to je zapravo bio veliki iskorak da mogu skladištiti ribu, barem na nekoliko sati, i da mogu prodavati ribu i obližnjim e, supermarketima. Dakle, koristiti europska financijska sredstva, a i dobiti podršku e, s političke razine, od općine, to je njima omogućilo da Eh, razviju svoj mali ribolov, recimo pomoću ove hladnjače. Znači, se da je to važno za sve male ribare. Zatim isto tako naravno, sve ono što smo uključili u novu zajedničku ribolovnu politiku, dakle da nećemo samo nagrađivati eh, povijesne ulove, već da ćemo nagrađivati one ribare koji love ribu u što manje utjecaj na okoliš i u selektivne ribolovne late. To je nešto za što se ja zalažem doma, tu se radi doista o velikoj borbi, a i želim naglasiti da mi, zastupnici Europskog parlamenta, imamo tu vrlo važnu ulogu da potaknemo vlade i države članice da e, to stvare. Mislim da je bilo zanimljivo čuti ovu ideju o oznaci za mali ribolov. Možda možete nešto više reći o tome koje bi bile prepreke tome. I ja vidim jednu veliku e, opasnost e, kada se radi o ITQ-ima to dovodi često do degradacije malog ribolova, to više ide na korist velikom industrijskom ribolovu. I stoga mislim da je važno naglasiti tu opasnost da to nije dobar e, sustav, dakle, kad, dakle te individualne e, prenosive kvote kada govorimo o malom ribolovu. Hvala Lina. Da, hvala vam. I ja sam htio srdečno zahvaliti autorici na predstavljanju studije i evo, sada kada sam još jednom bacio pogled na studiju, mislim da mogu reći da smo tu dosta toga važnog čuli. Dobro, postoje i druge studije koje možemo koristiti kao um, ishodište za raspravu, ali ove vrlo važne stvari poput mehanizmi za određivanje cijena, um, Zatim, kolika je važnost svih tih, kolika je važnost svih tih koraka u tom lancu između samog ribolova i tržišta. Mislim da je to isto tako vrlo važno. Zatim, već 30 godina se bavimo sa ribolovnom politikom, ali zapravo ne znamo još točno što to znači mali zanatski ribolov. Onda nam se kaže pa to je teško procijeniti, nije tako jednostavno sve to razumjeti, postoje razne alternative, moramo se konačno osloboditi tog načina razmišljanja. Imamo ribolovnu politiku već više od 30 godina. Danas Europska unija ima isključive nadležnosti e, kada se radi o upravljanju e, resursima, ali još uvijek nije sve do kraja definirano. Trebali bismo napraviti nešto više nego štamo samo reći da još ne poznamo jako dobro mali ribolov, da je to nešto što je teško predvidljivo i tako dalje. Mm, ja sam to pogledao i ono što mogu zaključiti je to da je pravni okvir za mali za mali e, ribolov da je on dobar. To je ono što stoji na stranici 45. studiji. Ja, ja nisam tog mišljenja. Ja mislim da je situacija gora nego prije. A čuli smo i od gospodina glavnog direktora da je to baš ono područje gdje su uvedeni e, najveći financijski rezovi. Više sredstva smo ostavili za zajedničko uređenje tržišta. To su mehanizmi koji podržavaju i e, određivanje cijena i tako dalje. A mali ribolov, tome nismo posvetili toliku pažnju. Dakle, eto, kao što sam rekao, ja ne smatram da je trenutni pravni okvir kojeg imamo najbolji, idealni pravni okvir za mali ribolov i tu se ne mogu s vama složiti. Kao što sam već rekao, mislim da je ova studija više e, jedno ishodište, jedno polazište za raspravu. Potrebna, potrebni su nam i dalje studije. i mislim da bismo mogli više očekivati od ovog Europskog tržišnog observatorija za proizvode iz ali pitanje je što on, oni zapravo rade. Hvala predsjedatelju. Ja bih također željela e, zahvaliti e, našoj izlagačici. Spomenula bih još jednu studiju. Ako kratkoročno eh, ne riješimo ovu problematiku, mogli bi se javiti problemi vezano za mali ribolov. Mali ribolov će postati jedan eh, muzejski artefakt. Moramo raditi na obrani malog ribolova i na njegovom održavanju. Što se tiče pak eh, razvoja plave ekonomije, sve će to imati veliki trošak za mali ribolov. U Galiciji mi imamo zakonodavstvo o malom ribolovu koje bi trebalo biti primijenjeno, ali to je zakon, te su propisi e, povučeni zato što ga je ribolovni sektor doveo u pitanje, odnosno bunili su se protiv toga. To predstavlja dakle prijetnju i za mali ribolov i za malu akvakulturu. Tu je bilo riječi i o e, korištenju e, i ekstrakciji ruda iz e, iz podmorja i sve to predstavlja veliki, veliki rizik za mali ribolov, ali i općenito za ribolov. Imam dojam da zapravo ne znamo kako trebamo raditi sprem tržišta, da ne znamo što učiniti kako bi javne vlasti shvatile da jedan veliki dio potrošnje dolazi iz malog ribolova. Mislim da bismo također trebali raditi vezano za restorane u školama, u bolnicama i tako dalje. Ne znam kakva je situacija u drugim državama Europske unije, ali u Galicije, u Galiciji se e, te infrastrukture zapravo uvoze svoje, e, uvoze svoju hranu, to jest riblje proizvode, a to uništava domaću proizvodnju i uništava mali ribolov. Onda Klara je postavila jedno pitanje i e, govorila je zapravo o oznakama FAO-a. To također predstavlja problem, ali tu također treba uključiti i zemlje podrijetla prerađenih proizvoda. Dakle, trebamo voditi računa u tom smislu o maloj akvakulturi. I posljednja intervencija, gospodin Kun. Da, i bit ću i kratak. Kao prvo hvala gospođi Jozupajt. Mislim da je ovo dobra polazišna točka da podržimo mali ribolov i prije svega kad se radi o izravnom Uh, utrživanju proizvoda. Uh, udruženja u koje su se oni udružili moraju biti konkurentna na tržištu i za to im je potrebna podrška, i to odgovarajuća podrška iz MFF-a. To je neupitno. A ako ovdje imamo 26 ili 30 različitih oznaka i certifikacija, koje sigurno poštuju sve analogne uh, uvjete, onda bismo ipak možda trebali razmisliti ne bili smo trebali imati jedan, jednu eko oznaku Europske unije, e, ne bi li ona bila mnogo svrsishodnija. To je nešto što svakako moramo zajednički napraviti. I u tom smislu želim samo reći, ako polazimo od jednog kilograma bakalara koji se ulovi u malom priobalnom ribolovu, a taj ribar možda ima e, e, ulovnu kvotu od 8 ili 9 tona. I on može za 1,20 ili 1,50 eura prodati tu ribu nekom velikom e, prepodavaču. Ali ako ima hladnjaču, ako ima skladište, onda može izravno utržiti možda količinu od 7 kg. I taj manevarski prostor je potreban malom ribaru kako bi on preživio. To je ono što moramo riješiti. Školske kantine i javne ustanove, to ne bismo trebali napraviti. Oni ne mogu uopće to si platiti, a ako hoćemo pomoći ribarima, onda moramo tu staviti na raspolaganje financijska sredstva kako bi mogli e, izravno prodati svoju robu u restoranima i u kućanstvima, onda kilogram baklara može dosjeći cijenu od 7 ili 12 eura. To je ono što moramo postići. Hvala Werner. Sada ću ponovo dati riječ e, našoj izlagačici. Možda će nam ona željeti dati nekoliko odgovora na pitanja koje su postavljene. Izvolite. Hvala lijepo. Zahvaljujem e, svima na lijepim riječima. Doista sam e, uživala slušajući to. Glavno pitanje koje je spomenuto jest e, mogućnost razvoja loga za mali ribolov. To je zapravo jedna od glavnih stvari aktivnosti koje sam opisala u izlaganju. To bi se moglo učiniti uz pomoć sredstava iz zajedničke organizacije tržišta koje su već na raspolaganju. Informacija potrošačima je jedna upravo od glavnih stvari koje se tu spominje. E, tu je e, također bilo i pitanje ITQ-a, odnosno tih pojedinačnih kvota. Samo želim reći da u FAO mi, odnosno oni, oni vode rasprave o pravima korisnika u ribarstvu govore o tim ITQ-ovima i govore, raspravljaju o tome kako oni utječu na mali ribolov. I tko god dođe na sastanak ribarstva u FAO u srpnju vidjet će da se doista o tome vodi puno rasprava. Dakle, ako namjeravate doći u Rim u srpnju, to bi bilo jako dobro bilo bi jako dobro da Evropska unija potekne temu ITQ-ova i malog ribolova. E, što se tiče preokupacija gospodina iz Portugala, ja mislim da je većina aspekata kojima je on govorio kao određivanje e, cijena, informacije, Eh, ribarima, mm, sve što se tiče boljeg promicanja eh, riba i njihovih proizvoda, zatim korištenja moderne tehnologije. Mislim da u projektu koji sam eh, koji je opisan u projektu, upravo to predstavlja jedno od središnjih središnjih elemenata. Naime, ribari moraju biti organizirani, oni trebaju imati udruženja, ali isto tako treba ih se osposobiti za bolje promicanje svojih proizvoda. Dakle, trebaju poboljšati kvalitetu promičbe kako bi ona dospjela na tržište. Što se tiče eko oznaka za Europsku uniju, to je zanimljiva ideja. Dakle, snaga malog ribolova je kvaliteta, blizina potrošača i činjenica da se radi o visoko kvalitetnom proizvodu. Dakle, ako se ljudi žele počastiti, onda će kupiti ribu koja dolaze iz malog ribolova. U protivnom, jednostavno nema šanse da se mali ribolov natječe sa velikim sa, sa velikim uvoznicima, to jest izvoznicima i u tom smislu isto tako je jako teško da su se mali ribolovi ikada moći natjecati e, za svoje mjesto na tržištu koje se zapravo nalazi u javnim ustanovama. E, hvala lijepo. E, kada govorimo o eko oznakama u Europskoj uniji, Znam da je komisija željela nešto reći, možete učiniti poslije. Ja se naime borim za tu eko oznaku na razini Europske unije još od 2009. 2010. godine i nadam se da ćemo je jednoga dana imati. No činjenica jest da nam komisija govori kako imamo, kako, tome ima jako puno prepreka. Ja ne sumnjam u to. Hvala vam lijepo još jedan puta. A sada dolazimo do 11. točke e, dnevnog reda. Napravili smo malu izmjenu u redoslijedu. Dakle, dolazimo do 11. E, točke. Riječ je o sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Dakle, to je izvješće dodijeljeno gue i Joao Ferreira je imenovan izvjestiteljem. Dakle, obavješteni ste o tome, obavješteni ste o promjeni vremenskih rokova i o proračunu. tajništvo mi je reklo da su svi obavješteni o toj izmjeni a ja slušam što mi kaže tajništvo. Čuo sam, ali ja poslijepodne imam, e, ja poslijepodne imam odbor e, Envi i ne mogu biti ovdje e, kada budemo raspravljali o bivšoj točki 8. Dakle, ako ste vi to prihvatili, ne znam, kada smo jutros odobrili e, dnevni red nije bilo nikakvih komentara, nije bilo nikakvih izmjena. Mi smo usvojili e, dnevni red, a zatim smo dali riječ gospodinu Mačadu, ja sam ovdje bio. Dakle, usvojili smo dnevni red onakav kakav nam je jutros dostavljen e, da nije bio ovakav kakav jest sada, ja bih se usprotivio, ali jutros sam dao svoje odobrenje za dnevni red onakav kakvog smo jutros vidjeli. No, no, no, no, después de coordinadores. Cuando se ha abierto el orden del día, no ha habido cambio del orden del día. Dakle, nije uopće eh, predložena izmjena dnevnog reda jutros. Tako da sada neću biti ovdje kada budemo razgovarali o onoj točki dnevnog reda o kojoj sam želio razgovarati. Ja se prilagođavam onome što mi predlaže tajništvo iz tehničkih razloga. Jutros sam rekao sljedeće. Dakle, obavješteni ste e, da će se o točki 8 razgovarati danas poslijepodne u 15.30 prije, prije e, saslušanja, a točka 11 i 12 e, bit će danas nakon točke 7. Evo, to sam jutros rekao prije nego što smo odobrili dnevni red. Možda me neki nisu čuli, ali drugi očito jesu. Vidim da je gospodin Van čuo i tako dalje. Ti nisi još bio došao. Voilà, j'ai fait valider l'ordre du jour. Donc, pero euh, en todo caso, en todo caso, presidente. Attends, attends, attends. Chacun, il y a Pepe qui veut parler. Sí, vamos a ver. Yo no sé cómo se ha gestionado esta mañana el orden. Ne znam kako ste se, što ste radili sa dnevnim redom jutros, ali ono što znam jest to da nam je rečeno kako će se izmijeniti e, točke dnevnog reda. Ja sam također morao izmijeniti nešto što sam planirao za danas poslijepodne. I rečeno mi je o čemu ćemo jutros razgovarati. Upravo zbog te izmjene sam nešto promijenio u vlastitom rasporedu. Baš zato što sam čuo da što su mi rekli da će se kukovi otoci pomaknuti. Todos, Oye, perdona, que se aclara que eh, yo oh, no oh, oh, el oh, oh, cambio. Oh, oh, c'est la l'empoigne ici. Et, et entre membres... Kakva graja. Ček, još ćete se sada i posvađati. Vi unutar... Eh, vi unutar socijalista. Prije svega eh, dobili ste informaciju o dnevnom redu, zatim je došlo do izmjene dnevnog reda i ja sam to jutros rekao. Neki su me lijepo čuli, drugi nisu. Tako je bilo. Samo jedna stvar. Možda vas ja i nisam čuo i žao mi je zbog toga, ali ono što mi se čini smislenim, ako se mijenjaju točke dnevnog reda, onda da se sada bavimo zadnjom točkom dnevnog reda koja je bila predviđena za jutro. Što ćemo se onda, što ćemo onda raditi danas podne Zašto sada preskačemo devetku? Zašto se sada bavimo 11. i 12. točkom umjesto 9. točkom? Drage kolega, ako je samo u tome problem, onda to nije problem. Ako hoćete da se najprije bavimo 9. točkom dnevnog reda prije prije 11. i 12. Ako vi to hoćete, onda ćemo tako i učiniti. Donc si vous, si puede no, no, no, no, Stanite malo, pričekajte. Polako. U svakom slučaju danas se moramo pozabaviti 11., e, 12. i 9. točkom dnevnog reda. Sada se postavlja pitanje želite li samo 9. točku prije 11. i 12. Dakle, hoćete li Što se mene tiče, nema problema da se bavimo sada 9., 11. i 12. točkom. Nije mi važno kojim ćemo redu slijedom krenuti. hajdemo onda 11., 12. pa zatim 9. točka kao što je najavljeno jutros. Ali moramo krenuti, moramo krenuti jer ako ćemo se 15 eh, minuta, eh, ako ćemo 15 minuta govoriti ono što smo mogli u dvije minute, nećemo nikamo stići. Gospodine predsjedavajući, ja sam uvjeren u to da ćemo točku broj 11 moći mnogo brže obraditi nego točku broj 9. Ja predlažem da zadržimo ovakav redoslijed dnevnog reda. Dakle, mogli bismo sad napraviti točku broj 11. Ako ćemo sada deset minuta se zadržati na tome, nećemo ništa napraviti. Dakle, predlažem 11. 12. pa zatim 9. točka dnevnog reda. Budite razumni. Dakle, sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Evropske unije i vlade Kukovih otoka. Dakle, Joao Ferreira je izvjestitelj. Danas će nam komisija iznijeti sadržaj i dajem odmah riječ Emanuelu Bergu koji već nekoliko minuta samo to čeka. Emanuel, izvolite. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, dobar dan. Dakle, ja imam e, zadovoljstvo predstaviti vam novi sporazum o partnerstvu sa vladom Kukovih otoka. Radi se o jednom novom partnerstvu, radi se o zemlji sa kojom do sada nismo imali ovakvu vrstu odnosa. Imamo tri glavna razloga e, zbog kojih se možemo radovati novom partnerstvu. Prije svega Kukovi otoci predstavljaju jednu značajnu ribolovnu, ribolovnu zonu, ribolovno područje i njihova produktivnost je u rastu zbog klimatskih uvjeta. Zatim kada pogledamo regionalni kontekst, vi znate da smo izgubili sporazum koji smo imali sa Kilibatijem, tako da ćemo na ovaj način dobiti prostor za europsku flotu na pacifičkom području. I treće, treći razlog, važni razlog, jeste taj da sada imamo sporazum o partnerstvu, aktivni sporazum o partnerstvu u tom području Pacifika i na taj način ojačavamo našu poziciju ojačavamo našu poziciju u tom području Pacifika. I sada dolazim do karakteristika ovog e, sporazuma, odnosno ovog protokola. E, dakle, pregovori su bili e, dugi. Razgovarali smo između srpnja 2013. i listopada 2015. godine, no rezultat tih pregovora je jako zadovoljavajuć. Dakle, imamo jedan sporazum od 8 godina koji je obnovljiv, imamo protokol od 4 godine koji je dovoljno dugačak kako bismo osigurali pravnu i operativnu stabilnost za europsku flotu. I e sada, o kojoj se europskoj floti radi? Riječ je o četiri plovila, četiri plivaričara, španjolskih plivaričara, to su brodovi koji love tunu u toj regiji. E, što se tiče tonaže, referentne tonaže koja je predviđena tim protokolom je 7000 tona. Dakle, to je u skladu sa procjenama ulova koje mogu ostvariti ti brodovi u toj regiji. Ono što je zanimljivo vidjeti jeste da postoji mehanizam praćenja i mehanizam revizije te referentne tonaže i to zahvaljujući mehanizmu koji predstavlja 80% referentne tonaže. Dakle, ako podignemo ako dođemo do 80% referentne tonaže, moći ćemo bolje pratiti ulov i, dobit ćemo dodatne mjere upravljanja. Dakle, Naravno, um, um, mješoviti odbore dviju strana moraju se dogovoriti u vezi s time. Dakle, to nije apsolutna granica, ali nam omogućava da imamo uh, reviziju i omogućava nam uh, vrlo usku uh, kontrolu ulova nakon određenog praga. Što se tiče stokova, stanja stokova i znanstvenih aspekata, to je potpunosti u skladu sa znanstvenim preporukama nove europske um, ribarstvene politike, dakle primjenjuje primjenjuju se preporuke, znanstvene preporuke, dva glavna stoka koja su predviđena ovim sporazumom, a koje, to su Albakor i Vistao, dakle, radi se o dvije značajne vrste. Također, treba reći da naši ulov predstavlja samo jedan za, ulov naših brodova predstavlja samo 1,5% ulova u tom ulova tune u tom dijelu Pacifika. Dakle imamo četiri, četiri broda od, od nekakvih 500 koji su aktivni u toj regiji. To nije puno i znamo da naši brodovi neće biti ti koji će izmijeniti i promijeniti ravnotežu stokova u tom području. Zatim predvidjeli smo i financijski doprinos od 17 717.500 eura E, za e, Kukovih otoka, za Kukove otoke. E, dakle, u Kukovi otoci imaju strategiju upravljanja ribolovom, ona je učinkovita, oni poštuju mjere očuvanja. Iako još uvijek nemamo detaljni program, detaljni akcijski program, Znamo da će biti tri glavna područja kojima će biti namijenjen taj novac. To će biti mjere praćenja kontrole i nadzora, zatim mjere potpore obalnom ribolovu i imat ćemo također mjere za poboljšanje higijenskih uvjeta za promicanje izvoza ribe koja dolazi iz Kukovih otoka, a koja ide u druge krajeve svijeta. I posljednja stvar koju sam želio reći e, jest e, aspekt e, kontrole i nadzora. Taj aspekt je bio nešto na čemu smo insistirali u pregovorima. Također tu treba spomenuti i regionalne inicijative tu su i sustavi elektronske, elektronske deklaracije ulova, onda su tu drugi programi Dakle, prvi programi koji predviđaju i primjenu različitih tehnika koje će ići u smjeru naših ciljeva. E, zatim, što su sljedeće e, etape? Prije svega vlada Kukovih otoka mora potpisati e, naš sporazum. Oni su u internim konsultacijama. Također očekaju mišljenje parlamentarnog odbora koje je zaduženo za razmatranje tog sporazuma o ribarstvu. To će se dogoditi u nekoliko narednih tjedana u svakom slučaju prije ljetnih praznika i kada i jedna i druga strana potpiše sporazum možemo održati sastanak prvog mješovitog odbora za taj, za taj sporazum. tako da ćemo onda poč, moći početi loviti e, i moći ćemo pokrenuti e, program e, za potporu sektoru o kojem sam malo prije rekao. Evo, to su glavne, glavne točke koje sam htio navesti. Hvala lijepo. Odmah dajem riječ Joao Ferreira koji je naš izvjestitelj. Hvala vam lijepa. I ja bih htio srdačno zahvaliti komisiji na izlaganjima. Već smo imali priliku sastati se i razmijeniti mišljenja. To je bilo vrlo konstruktivno. A ono što je važno je sljedeće, to smo već čuli. Tu se radi o sporazumu koji je dosta skroman kako što se tiče područja ribolova, kao što se tiče tog područja i količina ulova, naspram onoga što imamo na Pacifičkom eh, oceanu. Znamo da se trenutno ne primjenjuje ono što smo imali prije ovdje kao e, sporazum, a u ovom sporazumu sa, Kukovom, sa Kukovim otočjem se radi zapravo i o cijeloj toj regiji, da vidimo koja će biti u budućnosti naša strategija za tu regiju. Kako ribolovna plovila Europske unije se tamo mogu baviti ribolovom. Mi znamo da se europska ribolovna plovila bave ribolovom e, na međunarodnim vodama, a ovdje, to smo i čuli, se to odnosi samo na četiri ribarska plovila. To je dakle dosta skromno. Ono što je važno je da podržimo općenito ribolovni sektor ovdje, ali još nemamo e, točan okvir za takvu podršku, a bilo bi važno da nakon što ovaj sporazum stupi na snagu se razvije neki takav okvir, neki takav model kako bismo mogli vidjeti e, koje su naši najveći interesi, što su e, to interesi kukovog otručja kod ribolova, koja su to pitanja koja se tiču malog ribolova, koje se tiču kontrola, e, higijenskih uvjeta, laboratorija, mogućnosti izvoza i tako dalje. Sve to bi mogao biti predmet rasprave sa izvjestem u sjeni. Ja sam spreman na razvojnu gledišta, a zaključno mogu reći da možda uopće ne bi bilo loše, kao što to činimo i e, kod drugih dosija da možda izradimo i zakonodavnu rezoluciju o tome, da usvojimo jednu takvu zakonodavnu rezoluciju kako bismo odredili dva, tri prioriteta za naš odbor. Hvala lijepo. Odmah dajem riječ izvjestitelju u sjeni i e, zastupnicima koji žele intervenirati. Puno hvala. Ovdje se sada bavimo sporazumom koji nije veliki. Nije veliki u, smislu, u brojčanom smislu, ali e, to ne znači da nije važan. To je prvi sporazum koji smo potpisali, odnosno koji potpisujemo sa Kukovim otocima i e, koji je za nas važan u smislu ulova tune i važan je zato što utvrđuje dakle prisutnost europske e, flote u pacifičkim vodama nakon e, neobnavljanja sporazuma s Mikronezijom i sa Kiribatijem. E, to će nam omogućiti da vodimo računa o, stokovima tune na Pacifiku i također će nam omogućiti da zajedno sa Kukovim otocima vodimo računa o održivom korištenju resursa. Sve se to naravno temelji e, na najboljim znanstvenim podacima e, kojima raspolažemo i e, odabrali smo najbolje mjere za očuvanje resursa u Pacifiku. Imamo sporazum od osam godina sa protokolom od četiri godine koji će biti u korist naših brodova, tri španjolska i jedan francuski brod. Oni će biti u mogućnosti loviti tunu u tom razdoblju. Naravno, a to su i kompenzacije e, za kukove otoke u zamjenu za naš ulov. Ono što e, je važno jeste da flote koje nemaju zastavu Evropske unije e, ne, da ne profitiraju disproporcionalno u odnosu na europske flote. Također moramo voditi računa o odredbama koja uključuju ljudska prava, dakle to bi također trebalo, ne smijemo to zaboraviti. Hvala lijepo. Sada riječ ima <clears throat> Petr Van Hvala lijepo i mi podupiremo ovaj sporazum. Imam pitanje za komisiju. Ako sam dobro shvatio predsjedatelju, imamo e, rizik koji je veoma malen vezan za sporedni ulov, a on je i sporedni ulov e, radi se o morskim psima. E, je li e, tome doista tako? I moram reći da sam sretan što imamo sporazum sa Kukovim otocima zato što će to ojačati našu poziciju u Međunarodnoj komisiji za Pacifik. Volio, bih samo čuti odgovor komisije na moje pitanje za, vezano za sporedni ulov. Merci Hvala lijepo. nema drugih intervencija. Carlos, nisi želio intervenirati. Dakle, dajem riječ odmah Emanuelu. E, možda će nam oni dati nekoliko odgovora. Hvala lijepo, hvala na ovim pozitivnim ocjenama. Da, e, i ja bih htio uvjeriti e, sve e, zastupnike u to da u svim sporazumima imamo klauzule vezane za nediskriminaciju, za stupu transparentnosti, za ljudska prava, za bolje korištenje znanstvenih podataka. Dakle, sve je to uključeno u naš prijedlog protokola. Što se tiče morskih pasa, podsjetit ću vas na dvije stvari. Prije svega, aktivnost plivaričara. Plivaričari ne uključuju puno neželjenog ulova morskih pasa. To je doista iznimno. I ako se dogodi takav sporedni ulov, onda se radi o morskim psima koji se onda i puštaju iz mreža. Dakle, nemamo, ta, briga doista ovdje nije značajna. I što se tiče Kukovih otoka, oni su posebno senzibilizirani na morske pse i oni imaju zonu koju zovu shark fishing free. Dakle, drugim riječima, vlada Kukovih otoka zabranjuje ulov ili zadržavanje na bilo kom brodu bilo koje vrste morskih pasa. Zato smo mi i predvidjeli samo plivaričare od europske flote, upravo zato da ne bismo zadirali u tu njihovu zabranu ulova morskih pasa. Dakle, do toga ne bi trebalo doći. Hvala lijepa Emanuel na svim pojašnjenjima i zahvaljujem Joao na izvješću. I proces se nastavlja. Sada krećemo na 12. točku dnevnog reda. Odmah ću dati riječ e, našem kolegi Malezi jer se radi o izvješću o službenom putovanju odbora za ribarstvo od 17. do 19. svibnja u Gdańsk. Izvoli. Hvala lijepo predsjedatelju. Najprije želim zahvaliti svim onima koji su sudjelovali u organizaciji ovog putovanja, osobito gospođi Rodus, gospodinu Milan Monu, koji su sudjelovali tom posjetu tijekom eh, tih dva i pol dana. Susreli smo se sa eh, znanstvenicima, bili smo u jednom eh, postrojenju za obradu ribe, sudjelovali smo u raspravama o kulturi, to je bio velik e, uspjeh, bilo je skoro stotinu sudionika iz Poljske regije. Nažalost, e, poljska vlast, poljski vlast nisu bile predstavljene, e, tu se ništa nije moglo poduzeti. Zadnji dan smo išli u jedan pogon za procesuiranje, odnosno obradu ribe, to je bilo jako zanimljivo. Tu smo vidjeli koliko su moderni i učinkoviti u toj preradi ribe. Dakle, još jedno hvala na sudjelovanju na ovom putovanju. Bilo bi dobro da nas je bilo više. U svakom slučaju, hvala. Hvala Jaroslave. Mi smo već išli u Gdansk, no istina je da je to bilo u prethodnom sazivu. I ovo je doista zanimljivo glede e, e, ribnih fondova. Sada Urlik izvali. Da. I ja bih ovdje htio, htjela zahvaliti gospodinu Valezi unutar odbora na tom vrlo dobrom putovanju, na stvarno izvršnom programu. Još jednom želim naglasiti koliko je žalosno to da se nismo sastali sa predstavnicima polskih vlasti. Evo, to moram sada tako iskreno reći. Jer polski ministar e, za ribarstvo je ipak e, naš bivši kolega. On je bio član ovog odbora nekoć i mnogi od nas ga osobno poznaju. Ja sam to smatala dosta žalosnim, a kada smo još i čuli da upravi nije dozvoljeno sudjelovati E, na ovom putovanju izaslanstva, dakle upravi e, poljskih vlasti, onda sam to doista smatrala vrlo zabrinjavajućim. Ono što mi je bilo drago je to što smo uvijek iznova postavljali pitanja, bilo da se radilo o znanstvenicima, bilo da se radi o samostalnim ribarima ili o drugim ribarima, uvijek smo ih pitali e, je li im važno da postoji jedinstveno tržište Europske unije. Kao što znate, razvoj u Poljskoj su jako povezani s Europskom unijom i oni su nam rekli da su zahvalni što su dio Europske unije. I bilo bi dobro kada bi e, poljska vlada to i primila na znanje. Hvala lijepa. Potpuno se slažem s ovim što ste rekli, no sigurno ste vidjeli da nova poljska vlada ima određene stave koji su podosta euroskeptični. Šteta jer tu se o jednom našem bivšem kolegi, gospodinu Grobarčiku, koji je mogao izaći susret e, izaslanstvu. No, mislim da moramo biti iznimno oprezni i paziti što će u narednih e, nekoliko tjedana mjeseci poduzeti poljska vlada. Sada ćemo preći na točku 9 dnevnog reda, evo ga, konačno. Radi se upravljanjem ribarskim flotama u najudaljenijim regijama, izvjestiteljica je Urlike Rodust koja je išla e, na reunion i nakon toga je žela podnijeti izvješće o svom boravku. Izvoli Urlike, imaš riječ. Hvala lijepa. Mi jako naporno radimo i mnogi nas podržavaju. Samo kratko bi se osvrnula na prošlost i podsjetila vas da smo već imali 22. ožujka jednu razmjenu gledišta i tu sam e, ukratko naznačila vremenske rokove za ovu izvješću vlastnu inicijativu i naglasila sam i konstrukciju osnovnu izvješća. E, usuglasili smo se oko nekih točaka, a govorili smo o analizi utjecaja ribolovnih sporazuma na najudaljenije regije o e, utjecaju na okoliš od strane ribolova te o razmjeni najboljih praksi. Općenito rečeno će ovo, izvješće pokriti sve najudaljenije regije, a što se tiče ovih točaka koje sam navela, oko toga i dalje pregovaramo, a moram naglasiti da sadržaj još nije potpuno se dovršen, dakle onaj tko želi još neke izmjene uvesti, to može napraviti razgovarala sam sa e, predstavnicima iz najudaljenih regija, e, to su učinili i drugi kolege, mi smo ih kontaktirali, zamolili smo ih za njihovo mišljenje i za materijale kako bi doista svi mogli sudovati u izradi ovog izvješća. Zatim isto tako smo e, kontaktirali i neke udruženja, interesna udruženja, a s njima ću se i sastati kohezijska politika će nam dati još jednu popratnu studiju, na tome sam vrlo zahvalna, sa gospodinom Mašijem iz odbora Regi, e, koji je iz savjetodavnog odbora, sam u uskoj razmjeni i drago mi je što je on i ovdje, tako da, bismo mogli tako da ćemo moći dobro uskladiti ova dva izvješća. Trenutno čitamo literaturu, čitamo doprinose i sve ono što smo do sad e, zaprimili od strane dionika. Krajem ovog mjeseca želimo dovršiti strukturu radnog dokumenta. Sredinom rujna radni dokument treba krenuti u postupak prevođenja i zbog toga naglašavam još jednom da je važno da dotad još zaprimimo informacije od svih onih koji smatraju da se to njih tiče i e, nadam se da nas oni sada pažljivo slušaju. U ovom kontekstu još bih jednom e, sve njih potaknula da stupe s nama u kontakt i da ako se neke informacije prenesu kolegama, da nam ti kolege onda predaju te informacije. Što se tiče vremenskih rokova, situacija je sljedeća, kao što sam ožujku već rekla. Za izradu izvješća na vlastnu inicijativu imamo sljedeće rokove. 28. lipnja ćemo imati prvi sastanak s u Sjeni. Radni dokument mora dakle do sredine rujna, biti e, gotov e, radi prevođenja i 10. E, će nam se to predstaviti na odboru. To je dan na kojeg sam se udala i to može biti samo povoljni setni omen. zatim imamo ponovno onda rok za prevođenje, a meni je vrlo drago što ćemo s vama moći vršiti raspravu i e, molim da nas predstavnici najudaljenih regija i svi dionici dalje podržavaju. Samo vas mogu pozvati da stupite s nama u kontakt i da će onda to postati zasigurno vrlo dobro izvješće. Hvala vam na pažnji. Merci Hvala Ulrike. Vidim da Esteban Gonzalez Pons nije tu, on je odbor za mišljenje za odbor za proračune, no sa zadovoljstvom Vidim da je tu kolega Inusa Mrži, koji je naš e, regionalni predstavnik e, otoka Reunion. Dakle, on je izvjestio za mišljenje za odbor regije. Izvoli, Junus, imaš još riječ. Hvala predsjedniče, veliko zadovoljstvo izaći pred e, vaš odbor za ribarstvo. E, I naš e, odbor regiji se veseli ovoj inicijativi vašeg odbora i odluci da se napravi izvješće o najudaljenijim regijama do kojeg je došlo nakon posjeta otoka Reunion. Dakle, to je samo još jedan dodatni dokaz toga da su misije, odnosno obilasci jako korisni. Naime, tijekom te misije došlo je do uviđanja stvarnih e, uloga i onoga što je najznačajnije za domaće stanovništvo na regionu. Zahvaljujem kolegici Rodust koja i želim reći da može računati na našu pomoć kako bismo dopunili e, mišljenje. Ne radi se o tome da odbor regi odradi posao odbora peš, već samo želimo pokazati do koje mjere je ribarstvo od ključnog značaja za strategiju Europske unije kada se radi o odnosu unije prema najudaljenijim regijama, te da se pokaže do na koji način razvoj ribarstva u tim regijama ima značaja za zapošljavanje, za lokalni razvoj te određeni broj gospodarskih ciljeva. Znate, kada je riječ o najudaljenim regijama, najčešće, odnosno uvijek se govori o hendikepu, o e, veličini tržišta i tako dalje. Ali kada se govori o ribarstvu u najudaljenim regijama, onda se stvari mijenjaju jer smo odjednom suočeni sa ogromnim prostorom pomorskim i o velikim potencijalima u razvoju. I mislim da je čitava bit ovog izvješća da se omogući da ti potencijali budu valorizirani i da se omogući da oni budu koristi za regionalni razvoj i ribare i u biti nakon brojnih desetljeća pomoći mi smo došli do situacije u kojoj je sektor ribarstva u najudaljenim regijama jako nerazvijeno uz iznimku kanarskog otočja, no možda je na njima da o tome govore. Što se svih ostalih e, najudaljenih regija tiče, nalaze se u razdoblju jako slabog razvoja. To je tragično, to je tragično i za nas, europske institucije, kako mi Naime, možemo do te mjere biti u nemogućnost da pomognemo razvoj tih regija. Neću se osvrtati sada na razloge, o tome će se govoriti u mišljenju i različitim, u izvješću i različitim mišljenjima. E, naš cilj sada jeste odstraniti razne kočnice blokade koje spriječavaju razvoj ribarstva u najudaljenim regijama treba omogućiti da su potpunosti uvidi koje su mogućnosti održivog razvoja i održivog ribarstva. Mislim da to možemo napraviti. Evo ću nekoliko izrađenih podataka u otoku Reunionu. Ulov je iznad 0,5% Dakle, mislim da dakle oni predstavljaju 0,5% ulova. Mislim da postoji mogućnost napretka. Hvala. Hvala Junus, hvala na ovo mislim što se rekao. Prije nego što predam riječ izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni, želim uzeti riječ kao zastupnik. Želim reći da je ovo izvješće jako važno, Najodeljenije regije su često zanemarene, zaboravljene, kao što se rekao, a one su apsolutno u sastavu Europske unije, htjeli mi to ili ne. Dakle, tamo su ribarske flote počinjene e, doista specifičnim e, obvezama, e, oni su udaljeni, izolirani i sve to jako često predstavlja dodatne izazove za ribare. Posjećam da 349. članak naših ugovora priznaje njihov specijalni status Evo prije nekoliko tjedana kolege su išle na reunion i ako se ne varam, e, kolege se vratili s brojnim idejama i prijedlozima, zar ne urlike. Dakle, ovo izvješće će omogućiti da se to formalizira i ovom prigodom želim zahvaliti Urlike Rodust e, na njenoj zainteresiranosti za ovo pitanje. Naime, e, kad je otišla na reunion, otkrila je najudaljenije regije i uvjeren sam da će u njenom E, prijedlogu, odnosno izvješću, da ćemo imati pravedne i dobre prijedloge. Ja inzistiram na žurnost da se ulaže na ribarske flote e, u najudaljenijim regijama. Te flote su doista jako stare i mislim da mi se Junos neće suprotstaviti, a to predstavlja i određene probleme glede sigurnosti na plovilima. Nadam se da će e, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo izdvojiti određena sredstva za pomoć navedenim regijama i njihovim flotama, to naravno mora biti uvjetovano e, glede e, dakle, održivog ribolova i tako dalje. Evo, ovo je sve što sam htio e, reći uvodno, a sada predajem riječ o izvjestelju Sjeni i Klaudiji koji imaju naravno što što za reći. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Zapravo ste rekli upravo ono što sam ja htjela reći. Mnogo toga što ste rekli je u točno. Kao prvo bih zahvalila kolegama i kolegicama na tome što su surađivali na ovom važnom izvješću. To je izvješće koji se posebice tiče baš nas koji dolaze iz najudaljenih regija. To je izvješće koje nam daje hrabrosti, koje nam e, daje e, veću kontrolu, gdje govorimo o tome gdje u ugovorima imamo različite nadležnosti i mi moramo tu viziju, tu sliku najodaljenih regija promijeniti, kao što je rekao i gospodin oni su u nepovoljnom položaju, potrebno im je više novaca, to je naravno točno, ali postoji tu jedna drugačija dimenzija svega toga. Naime, postoji i pozitivni potencijal u tim regijama za našu Europsku uniju. Dvije stvari koje smo već čuli, ali koje želim još naglasiti. Te najudaljenije regije, otočne regije, sadrže E, ribolovne flote i e, koji, koji su suočeni sa velikim poteškoćama. Isto tako su i, ribari suočeni sa velikim poteškoćama. Mi moramo, koliko god to možemo, podržati njihovu gospodarsku aktivnost. Moramo sudati tome da stvorimo e, povoljne uvjete, da mogu raditi na siguran način i da mogu ojačati svoju ribarsku aktivnost koja je važna za lokalno gospodarstvo, ali isto tako i za regionalno gospodarstvo. To je ono na, na što trebamo staviti naglasak, a moramo se pobrinuti i za financiranje. Kako ribolovna flota koja je e, dosta zastarjela, koja je u lošem stanju, da ju možemo obnoviti i da tome doprinesemo. Isto tako se moramo pobrinuti i za održivost e, obitelji koji rade u tom sektoru. A ja dolazim e, iz Madeire, iz jedne takve najudaljenije regije i ja dobro znam s kakvim problemima se tamo e, ljudi moraju boriti. Sve to ima daleko sežne posljedice. U 2014. godini je vijeće stvorilo mogućnost da se i za određene e, ribolovne vrste koje se nalaze na e, većoj morskoj dubini da se i njih može loviti. To je nešto što moramo nadalje razviti. A primjerice, imamo i e, vrste morskih pasa koji žive na velikim dubinama i te vrste su posebno ugrožene. Jedna brojka s tim u vezi. Tu se radi o više od 6 milijuna eura. Dakle, to je iznos e, koji e, ostvaruje taj ribolovni sektor u navedenim regijama. Mi smo već puno puta žustro raspravljali o sačuvanju ovih vrsta morskih pasa i stoga sam htjela samo još jednom e, izraći to upozorenje ja sam isto tako spremna dalje surađivati na izradi ovog izvješća kako bismo na kraju ostvarili konsenzus i kako bismo ribarima koji se nalaze u najudaljenim regijama doista mogli pomoći. Hvala. Merci, Claudia. Je passe la parole. Hvala, Claudia. Sada predajem riječ gospodin Tomašić. Hvala lijepa. Željela bi se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Urlika Rodast na prezentaciji radnog dokumenta. Naime, najudaljenije regije suočavaju se s nizom teškoća uzrokovanih geografskim karakteristikama koje se posebno odnose na udaljenost i prostornu izoliranost te na činjenicu da je riječ o otocima, malim površinama, nepovoljnim topografijama i klimi. Navedene karakteristike predstavljaju ograničenje za njihov budući razvojni potencijal. Ali želim isto istaknuti da osim najudaljenijih regija koje su definirane u članku 349 ugovora o funkcioniranju europske unije postoje otočna i periferna područja i ostalih manje razvijenih država članica koja su prostorno izolirana i koja se također suočavaju s poteškoćama koje im, onemogućavaju razvoj. primjerice otok lastovo jedan je od najudaljenijih otoka u republici hrvatskoj i zbog svoje prostorne izoliranosti i udaljenosti suočava se s problemom nedovoljne naseljenosti primjerice na otoku živi oko six stanovnika a mogući kapacitet je puno više od trideset tisuća stanovnika dakle periferna i otočna područja koja nisu definirana ugovorom također je potrebno posebno zaštititi i predvidjeti posebne mjere koje će im omogućiti razvoj i gospodarski rast svakako želim istaknuti da su flote obalnog ribolova u otočnim perifernim i najudaljenijim regijama u većini slučajeva zastarjele što uzrokuje teškoće u odnosu na sigurnost na brodu kako bi osigurale potpore za obnovu plovila u okviru malog obalnog ribolova u otočnim obalnim i najudaljenijim regijama potrebno je izmijeniti uredbu o europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo također važno je spomenuti da otočne obalne i najudaljenije regije ovise o ribolovnim resursima isključivo svojih gospodarskih pojaseva koja predstavljaju osjetljiva područja i koje je potrebno zaštititi a posebno podržavam isključivi pristup tim područjima lokalnim flotama koje koriste tradicionalne ribolovne alate i tehnike jer pridonose očuvanju lokalnog gospodarstva i naravno želim i dalje surađivati i mislim da će ovo biti jedno odlično izvješće. Hvala lijepa. Merci, Madame Tomasić. Petite remarque, je, je, je crains que... Samo kratka primjedba. Bojim se da hrvatski otoci nisu obuhvaćeni člankom 349 ugovora, da se tu ne radi o najudaljenim regijama, to su otoci poput grčkih otoka i drugih i eto to je tako. A sad riječ ima Gabriel Mato. E, ne, hvala, evo bit ću kratak. Imamo taj članak 1049 gdje se spominje specifičnost najudaljenih regija. Imamo jedan jak konkretan primjer u poljoprivredi. Gdje ćemo kućilo da se donesu neke određene mjere za praćenje poljoprivrede. Isto vrijedi ovdje i za ribarstvo. Što je polit, ribarstvena politika radila? Uzela u obzir potrebe kontinentalne Europe, ali e, realnost najudaljenijih regija je u potpunosti drugačija i ne postoje konkretne mjere za ove najudaljenije regije. Tu postoje neke mjere koje se tiču fonda. Dakle, mislim u biti da moramo apsolutno i podhitno revidirati ovaj tekst. Najudaljenije regije su jako specifične i postojeće odredbe se na njih e, ne mogu primjenjivati. Dakle, ovaj članak 349. A treba također i vidjeti odluke Europskog suda u kojima se kaže da se ove odredbe trebaju primjenjivati i na e, drvinarana prava i Evo, gospođa Rodust ne dolazi iz navedenih regija i to je prednost u biti. Ona dolazi izvana i sigurno sam, sam da će biti prava saveznica najdeljenih regija. Hvala gospođo Rodust. Hvala Gabriel. Izabel Toma zadnja i molim te Izabel da budeš dosta kratka ako može. Da, hvala predsjedniče. Evo, samo želim zahvaliti Urlike Rodust koja se angažirala pred predstavnicima ribara najudaljenih regija na Renionu i koja je preuzela ovo izvješće na sebe. Želim joj doista zahvaliti i inzistirati na značaj ovog izvješća. Naime, ribarstvo je za otočne regije naravno potencijal za gospodarski razvoj, ali to je i kultura i tradicija, e, njihova prehrana, i istina je da tu nemamo e, situaciju pod razvoja, kao što je rekao Junus, ali nedovoljne iskorištenosti kapaciteta, sigurno tu treba ukinuti neke blokade i čak i ako postoje određene duti, tu ima dosta hendikepa koja treba prevazići. To je rekao i Gabriel Mato glede ukidanja fonda. Dakle, sve te elemente treba obraditi. To ofenzivno. A želim sad odgovoriti Klaudiji samo glede ovih e, e, e vrsta iz e, većih dubina. Dakle, o tome je parlament već na tome radio već i sada je to na trijalogu i Evo, valjda će nam e, se omogućiti da se usvoji nova uredba, iako jedna postoji već iz 2002. ali treba nam jedna nova uredba koja će vjerojatno biti, imati veće zaštne mjere, ali i zaštiti i ribarstvo. Hvala gospođu Toma. Samo vam želim reći da, iako nisam mogao doći s vama iz zdravstvenih razloga, u svakom slučaju ne žalim što sam e, bio e, inicirao ovo, ovo izaslanstvo, a želim zahvaliti Emili, mojoj suradnici koja je evo, bila pod mene prije koji čas i puno je radila na tome. Dakle, u svakom slučaju imamo, imat ćemo izvješće o tome i to je jako važno. Sada predajem riječ Giuseppeu Esperi koji je tu u ime komisije. Ako je tu, dobro, ako je tu onda neka slobodno uzme riječ. Izvolite. Dobar dan. Što se tiče navedenih regija i flota u navedenim regijama, tu se najviše radi o malom ribolovu. Prema trenutnoj uredbi nije moguće poboljšati tonažu iz određenih razloga. U prošloj uredbi je to bilo predviđeno, ali sada imamo gornje granice koje su e, definirane u, aneksu broj 2 nove zajedničke ribolovne politike. A ako želimo promijeniti tonažu iz sigurnosnih razloga, onda treba promijeniti trenutnu zajedničku ribolovnu politiku za to. Što se tiče državnog poticaja za mali ribolov u najudeljenim regijama prema MFF-u, to je moguće, ali samo u svrhu zamjene motora, a ne u svrhu poboljšanja plovila kako bi se povećala njihova sigurnost. Merci, monsieur Spira. Eh, Ulrike, est-ce que euh, Hvala vam. Ulrike, želiš još nešto reći za kraj? Also, ähm, Ja sam malo tu iritirana. Ne znam ko je tu govorio o tonaži i o povećanji uh, ulova i nismo govorili ni o tome da želimo nova plovila, već smo rekli da želimo vidjeti kakva je situacija pogođenih zajednica i da napravimo najbolje što možemo. I bilo bi mi drago i kada bi Europska komisija razvila nekoliko ideja. Jednostavno je tome tako da ljudi na području ribarstva su u tim regijama u nepovoljnom položaju. A ako to razumijemo, onda imamo tu odgovornost i tu obvezu da razmislimo o tome kako da to promijenimo. I to treba biti sastavni dio tog izvješća. I bilo bi mi drago kada bi se Europska komisija uključila u to. Hvala vam. Ja sam i dalje uvjeren da ne bi trebali u potpunosti zanemariti tu ideju e, o obnovi ribolovne flote. Dobro, raspravit ćemo o tome, bit će tu i amandmana, a mislim da to ne treba još u potpunosti odbaciti. Uglavnom, kolega, evo imali smo jednu razminu gledišta o tome, imat ćemo još i drugih i Gospođa Armstrong će danas popodne presjedati. Imamo razmjenu gledišta kao prvo zatvoreno za javnost o ribolovu. O zabranju odbacivanja. I zatim imamo i e, pitanje važnosti ribolova u trećim državama. Hvala vam.